Ok, dear colleagues. Poštovane kolegice i kolege, predlažem eh, da započnemo sastanak. Krećemo od 14. točke dnevnog reda, izlaganje programa predsjedništva vijeća. Predviđena je razmjena gledišta sa gospođom Lidijom Muč, ministricom za zdravstvo i ravnopravnost spolova iz Luksemburga. Kao prvo, želio bih izraziti dobrodošlicu gospođi ministrici i zahvaliti na tome što ste došli kako bismo održali razminu gledišta. Zanimaju nas prioriteti vašeg predsjedništva Uvjeren sam da će ovaj sastanak biti iznimno zanimljiv i da će zastupnici postavljati pitanja o prioritetima, ali isto tako i o budućim izgledima za realizaciju nekih planova. Što se tiče nekih tema o kojima ćemo e, pregovarati sa vijećem kratkoročno i dugoročno. Na početku gospođa Muš će imati priliku održati izlaganje, potom ćemo imati krug pitanja. U prvom krugu koordinatori političkih e, klubova, a u drugom krugu, ostali zastupnici. Gospođo ministrice, izvolite. Hvala predsjedniče. Doista sam počašćena što mogu da vam se obratim, dame i gospodo zastupnici, znate da predsjedništvo uvijek predstavlja veliki izazov za državu članicu, no istovremeno to je izvrsna prigoda da se sudjeluje u izradi europske politike te da se i iznesu i neki prioriteti. Iako je istina da je ovo 12. put kako Luksemburg preuzima vodstvo u vijeću Europske unije. Ovo predsjedništvo odvija se u dosta osobitom e, kontekstu, jer smo sada suočeni sa Europom koja je još donekle teško da izađe iz krize. Naša Europa ima sve starije stanovništvo, što podrazumijeva veliki broj izazova koji se tiču javnog zdravstva. Ovo je Europa novog parlamenta, koji se evo već stigao u potpunosti uhodati. Imamo i novu komisiju koja izrađuje svoje djelovanje na temelju načina rada i pristupa koji su usresređeni na gospodarski rast i zapošljavanje a sve to u okruženju koje je bježeno promjenama i inovacijama. Osobno mi je jako važno da dio posla koji se tiče javnog zdravstva i pacijenata ostane jako aktualna tema. Pacijenti ne smiju biti zanemareni među ovim ambicioznim izazovima. I iz tog razloga Luksemburško predsjedništvo je odlučilo staviti poseban naglasak na pacijente i inovacije. To je light motiv koji se dobro slaže sa e, temom pod kojom radi Luksembursko predsjedništvo, a to je Unija za građane. S tim ciljem izradili smo pristup u kojem pacijenta postavljamo u samo središte rasprava i to ćete vidjeti doslovno u svim dosijima. Dakle, jutro s velikim zadovoljstvom vam mogu predstaviti projekte Luksemburškog predsjedništva koji se tiču javnog zdravstva, no isto tako i lijekova te medicinskih e, projekata i sigurnosti hrane i prehrambenih proizvoda. Započet ću s javnim zdravstvom. Kad se radi o temama koje se tiču javnog zdravstva, žela bih najprije ukazati na to kako mi je do jedne teme jako stalo, a to je medicina prilagođena potrebama pojedinaca. Dakle, to je medicina u kojoj se jako uspješno kombiniraju i pacijent i inovativnost. Dakle, medicina prilagođena potreba, pa, potrebama pacijentima počinje upravo s pacijentom, ali isto tako se moramo postarati da ti pacijenti imaju pristup tim inovativnim kategorijama metoda liječenja koji će po mom osobnom mišljenju predstavljati pravu revoluciju u zdravstvu. Medicina ima ogromne potencijale kako bi pomogla brojnim pacijentima upravo fokusiranim načinima liječenja koji će uveliko smanjiti nus pojave neželjene učinke, a istovremeno će omogućiti duže visoku kvalitetu življenja i mi isto tako možemo dati svoj doprinos izradi učinkovitijih zdravstvenih sustava djelotvornih. Prije točno tjedan dana, 8. srpnja, održana je konferencija na viskoj razini u Luksemburgu i bavili smo se upravo mogućnosti pristupa pacijenata eh, medicini prilagođene potrebama pojedinaca i tu su ponuđene brojne odgovori na izazove s kojima se trenutno suočavamo, izazovima koji se bore protiv uključenja tih inovativnih e, novih praksi. Ključne poruke koje su proizašle iz te konferencije predstavljat će temelj za zaključke koje ćemo iznijeti ministrima zdravstva na sastanku vijeća koji će se održati 8. prosinca. Još jedna prioritetna tema za Luksemburško predsjedništvo bit će demencija. to je tema kojom se želimo baviti sa na inovativan način kako bismo pomogli ljudima koji žive uz demenciju. Već sam govorila o sve starijem stanovništvu u Europi i o problemima koji, se, koji su s tim u vezi. Veliki je broj ljudi koji žive sa e, neurodegenerativnim oboljenjima i demencija i slična oboljenja su sve brojni. Dakle, to je pravi socioekonomski problem. Luksemburško predsjedništvo bavit će se dakle temom demencije kao društvenim fenomenom, društvenom pojavom kojom se moramo baviti multisektorski. Htjela bih vidjeti kakve su mogućnosti sekundarne prevencije i postdiagnostički pristup kako bi se smanjio, smanjilo opterećenje za ljude koji žive s demencijom. Isto tako moramo vidjeti kako možemo zajednički djelovati i koja je bila dodana vrijednost zajedničkog djelovanja na europskoj razini. Također trebamo vidjeti koje su to najbolje prakse koje već postoje u određenim zemljama, članicama i kako ih možemo upotrijebiti na europskoj razini. Nadam se da će i to postoji, dakle postoje već zaključci i nadam se da će biti usvojeni na sastanku vijeća u prosincu. Luksemburško predsjedništvo isto tako će omogućiti da vidimo kako stvari stoje glede E, provedbe direktive o prekograničnoj zdravstvenoj njezi i to na temelju izvješća o provedbi koje će komisija jako skoro predstaviti još prije ove ljetne stanke, barem se nadam. Evo danas je dvije godine nakon od provedbe, dakle prošao je rok za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo i krajnje je vrijeme da izvučemo prve zaključke o provedbi ove direktive, dakle da li je to imalo pozitivne reperkusije na mogućnosti na razinu mobilnosti, da li je to doista pomoglo pacijentima da poboljšaju svoja prava i koliki je to utjecaj imalo na e, upravne troškove, bilo da se radi o pacijentima ili o nacionalnim vlastima, dakle do koje mjere su se mogli nositi s tim i kakva je suradnja ostvarena između država članica, osobito među graničnim susjednim zemljama. Dakle, eto, to su teme kojima ćemo se baviti u ocjeni provedbe ove direktive o prekograničnoj zdravstvenoj njezi. Dame i gospodo, također ćemo se baviti jednim dosijom koji je uvelike bio na dnevnom redu tijekom latijskog predsjedništva, a tu se radi o smanjenju štete nanesene prekomjernom uporabom, odnosno prekomjernim korištenjem alkohola. Ministri su pokrenuli jedan jasan apel, doslovno jednoglasan, tijekom neformalnog sastanka u Rigi u četvrtom mjesecu na sastanku Epskova i jasan, jasna je poruka, bila treba nam nova strategija koja se tiče alkohola. Dakle, već smo počeli raditi, e, shvatili smo tu poruku koja je upućena našem predsjedništvu i prijedlog nacrta zaključaka je već bio tema rasprave na prvom sastanku radne skupine vijeća početkom srpnja i u tim zaključnjima pozivamo države članice da i dalje nastave ulagati maksimalan trud glede s ciljem smanjenja e, štete nanesene konzumacijom alkohola i trebali bismo početkom 2016. godine, odnosno komisija e, bi trebala početkom 2016. godine izraditi strategiju e, posvećenu e, ovom pitanju alkohola. Pozivamo isto tako i povjernika Andriju Kaitisa da se bavi ovim pitanjem i poduzme konkretne mjere. Također smo jako zainteresirani za e, izvješće o e, označavanju e, nutritivnih sastojaka u alkoholnim pićima, što je predviđeno Dakle, i to ide u sklopu informiranja potrošača glede prehrambenih proizvoda. Luksemburgsko predsjedništvo će također pružiti mogućnost da se vidi kako stvari stoje glede pouka dakle glede načina kako smo upravljali krizom ebole. Zajedno s povjerenikom Andriju eh, pozvat ćemo ministre zdravstva da sudjeluju na jednoj ministarskoj konferenciji i eh, Europski parlament će isto tako imati svoje izaslanstvo, što mi se čini jednako važnim. Konferencija će se prvenstveno baviti sanitarnim aspektom ove epidemije, dakle konkretno želimo vidjeti koje pouke možemo izvući kako bismo pojačali sanitarnu sigurnost Europske unije u slučaju budućih epidemija i e, nedavni događaj u Liberiji su nam to i pokazali. Ebola još uvijek nije stavljen pod kontrolu i mogli bismo biti ponovno suočeni s novim izbijanjem epidemije. Tako da je stvarno vrijeme da zauzmemo određeni stav, da izvučemo pouke i da e, se o tome raspravlja na sastanku vijeća 8. prosinca. Sada ću preći na e, pitanje ljekova i e, zdravstvenih dispozicija. Kao prvo, pitanje medicinskih uređaja. Ja znam da je to pitanje koje vas zanima. To je i za nas e, jako važna tema. Posvetit ćemo joj e, maksimalnu pozornost. Mi smo sada na prekretnici glede rada na tom dosjevu. Dobili smo iznimno jasan mandat e, na sastanku EPSKO-a održanom 19. lipnja. Dakle, trebamo nastaviti s radom kako bismo priveli kraju ovaj dosije što prije moguće, tako da ćemo e, se potruditi maksimalno kako bismo u narednih šest mjeseci zadovoljili vaše očekivanja. Početak našeg mandata bit će posvećen e, zaključivanju rada e, na uvodnim izjavama i pročišćavanju tehničkih nedosljednosti koje su opstale u tekstu uslijed brojnih revizija do kojih je došlo tijekom zadnje tri godine. Potom ćemo započeti sa trijalozima s parlamentom čim prije, dakle nadam se da ćemo moći to početi već u rujnu mjesecu nakon što se iznesu opće smjernice koje smo naumili e, predstaviti početkom e, jeseni. E, susreti sa predstavnicima parlamenta su me uvjerili da slijedimo iste ciljeve, želimo imati čvrst regulatorni okvir, jako jasan i transparentan koji će omogućiti našim sugrađanima da imaju pristup sigurnim i visokokvalitetnim proizvodima, a istovremeno da favoriziramo inovativno tržište za te proizvode. Sljedeći dosije kojim se bavimo jeste prijedlog uredbe koja se tiče e, veterinarsko-medicinskih proizvoda. Luksemburško predsjedništvo preuzima ovaj dosije od e, Latvijskog predsjedništva. Ako sam dobro shvatila, vi ćete 22. rujna imati važno glasanje s tim u vezi. Naš je cilj da napredujemo što dalje moguće u e, zakonodavnom postupku i na taj način da pripremimo, da otvorimo put za pregovore s parlamentom. Dakle, s nestrpljenjem očekujemo ishod tog glasanja. Kada se radi o sanitarnoj sigurnosti e, prehrambenih proizvoda, naše predsjedništvo ima jako ambiciozan program. koji se dakle tiče sanitarne sigurnosti i prehrambenih proizvoda. Započnemo s pitanjem kloniranja. Prijedlozi uporabe tehnike reproduktivne tehnike životinja putem kloniranja e, nešto je što trenutno vijeće analizira. Slijedimo dakle, napredak radova u parlamentu glede ona dva prijedloga koji predstavljaju paket mjera i na kojima parlament trenutno radi, dakle izrađuju se amandmani i ukoliko to bude usvojeno, to će sigurno biti veliki adut za nastavak rada na ovom dosijevu. I mi svakako namjeravamo predstaviti taj dokument eh, tijelima vijeća čim prije moguće, no u svakom slučaju ovisimo o napretku rada e, parlamenta. Što se tiče dopuštanja, odnosno dozvole korištenja GMO-a, tekst e, koji je predstavljen državama članicama o e, zabrani ili restrikcijama korištenja GMO-a na nacionalnim razinama jasan je i važan signal koji odašlje komisija i rezultati rada parlamenta imat će ključni utjecaj na napredak, eh, odnosno na rad vijeća i usmjerenje koje ćemo svi zauzeti. Dakle, mi smo primili znanju zaključke koji su zneseni nakon e, sastanka vijeća za poljoprivredu održanog u ponedjeljak e, kada se radi o nužnosti izrade ocjene učinka i o razjašnjenju nekih pravnih aspekata. Dakle, naše predsjedništvo će i dalje pratiti s velikim zanimanjem razvoj rada na ovom dosijeu u svim tijelima parlamenta. Što se tiče novih prehrambenih proizvoda, Luksemburško predsjedništvo e, je zadovoljno rezultatom glasanja do kojeg je došlo 25. lipnja na ovom odboru. prednosti predloga koje predloga vijeća su bili potvrđene strane, strane odbora. Mislim također da se radi o mm, prikladnom načinu odobravanja novih prehrambenih proizvoda. Glasanje koje je održano ukazuje da može doći do e, sporazuma na prvom čitanju, a to bi omogućilo da se brzo e, postavi e, prikladniji, moderniziraniji pravni okvir za nove prehrambene proizvode, naravno koliko taj tekst bude usvojen na plenarnom zasjedanju, ako se ne varam u listopadu. Dakle, ako tome bude tako, mi ćemo odmah to staviti na dnevni red vijeća kako bi bio usvojen i od strane vijeća. Što se tiče službene kontrole prehrambenih proizvoda, i u tom slučaju je e, Latvijsko predsjedništvo uspjelo ostvariti zavidan napredak. Što isto vrijedi i glede nekih e, jako osjetljivih e, pitanja. I to će nam omogućiti da se mi u sebi na neke nerješene stvari kao što su uloga i odgovornost službenih veterinara. Nastavit ćemo na Peru dobiti što je prije mandat kako bismo započeli s pregovorima s parlamentom i to ukoliko je moguće još od rujna. Cilj je naravno da dođemo do da brzo dođemo do sporazuma na drugom čitanju. Nadamo se da će pregovori s parlamentom e, o ovoj važnoj temi biti uspješni i konstruktivni mi smo na to spremni. Što se tiče znači, označivanja prehrambenih e, proizvoda, mislim da je vrijeme da se nastavi s tim radom koji je započeo još 2008. godine. Uredba iz 2011. godine trenutno je provediva, e, učinak je vidljiv i treba vidjeti da pretpakirani prehrambeni proizvodi imaju već nove e, etikete koje su jasnije i popunije. Dakle, komisija trenutno privodi kraju svoj rad i prema zadnjim informacijama koje sam dobila o izvješću e, zastupljenosti transmasnih kiselina u određenim prehrambenim proizvodima a to su informacije koje su trebale biti objavljene još u prosincu prošle godine. Dakle, taj rad napreduje i to je tema kojom ćemo se baviti na sastanku, neslužbenom sastanku vijeća u rujnu, a naravno cilj je da vidimo što o tome misle države članice i što misle koji je najbolji način kako zaštiti potrošače a to je naš glavni cilj, informirati i zaštititi potrošače o zastupljenosti te vrste masnih kiselina. Dakle, da li ćemo to raditi putem označavanja ili ćemo nametnuti ograničenja ili ćemo se opredijeliti za dobrovoljne mjere. Dakle, morat ćemo to sve odlučiti. U svakom slučaju, nezasićene masne kiseline bit će obrađene tijekom razmjene mišljenja na sastanku EPSCO-a. Ja inzistiram da se te rasprave vode s ciljem da se omogući ministrima da iznesu svoje stavove o načelima i vidovima okvira koji će se postaviti za te tvari. Mislim da to je jako važno. Zaključno vam mogu reći, dame i gospodo, da sam doista jako zainteresirana za suradnju s parlamentom. Vi ste glasnogovornici naših sugrađana i dakle na vama je da postavite sva moguća pitanja do kojih vam je stalo. Dakle, u narednih šest mjeseci učinit ću sve što je moje moći zajedno sa svojim kolegama kako bi dosjeji kojima se vi bavite na odborima kako bi napredovali. Hvala vam na vašoj pozornosti i sada sam spremna odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Thank you very much. Hvala vam. Your introductory statement and uh, Hvala vam na ovoj uvodnoj izjavi i na svim informacijama koje ste nam pružili. Hvala i što ste izložili prioritete vašeg predsjedništva za sljedećih šest mjeseci. A sada krećemo odmah sa prvim krugom pitanja od strane predstavnika političkih klubova i Peter Lize prvi za, eh, u ime zastupnika klub. Hvala lijepa. E, zahvaljujem e, i gospođi ministrici na izlaganju i na angažmanu. Ja bih želio naglasak e, staviti na teme koje su povezane sa zakonodavstvom. Tu ima jako puno toga o čemu ste govorili i na čemu trebamo raditi u narednim mjesecima i po mogućnosti ostvariti dogovor. Što se tiče e, medicinskih proizvoda i diagnostičkih medicinskih proizvoda o kojima ste govorili, drago mi je što je vijeće ostvarilo dogovor i da sada možemo krenuti sa pregovorima. E, moj cilj bio bi da pregovore i dovršimo tijekom luksemburskog predsjedništva. To bi trebao barem biti naš plan. Ako ne uspijemo, možemo to malo produžiti, ali barem to trebamo postaviti za cilj. Što se tiče medicinskih proizvoda, tu postoji velika tema gdje postoje razlike između parlamenta i vijeća. Riječ je o instrumentu nadzora. E, situacije u kojima parlament može intervenirati kada se radi o sumnjama u sigurnost proizvoda. E, Moram pojasniti o čemu se radi. Vijeće je donijelo odluku da će se to provoditi sustavno, ali samo u maloj skupini proizvoda. Parlament u svom mandatu predlaže rješenje da imamo malo širu grupu medicinskih proizvoda, ali da se mjere provode samo ako postoji uporište, odnosno naznake da postoje problemi. Znači to ne bismo radili u pojedinim slučajevima jer bi to bilo e, vrlo skupo, nego jedino onda kada postoji rizik e, ukoliko se stvari budu odlagale. E, ukoliko bude postojala spremna za kompromis, to će biti dobro. Već sam osobno e, s vama razgovarao o tome i o pitanju dijagnostičke medicine i informiranog pristanka. E, tu je potrebno također doći do dogovora. Što se tiče drugih e, područja, što se tiče kloniranja, tu je potpuno jasno da prijedlog komisije nije prihvatljiv i potreban je pomak prema stajalištu parlamenta. E, znamo da u Luksemburgu e, slijede izbori i nadam se da ćete uspjeti nagovoriti svoje kolege kako bismo ostvarili napredak. Što se tiče antibiotika, e, kod veterinarskih proizvoda moramo ostvariti dalje napredak. Želio bih međutim skrenuti vašu pozornost i na temu E, zdravlje ljudi i otpornosti na antibiotike. E, potrebni su nam poticaji za inovacije na području novih antibiotika. Hvala. Thank you very much. And now for the... Hvala vam, sada Matijas Grote u ime socijaliste demokrata. Hvala lijepa. E, zahvaljujem gospođi ministrici. E, što se tiče teme pristupa medicinskim proizvodima, to je tema kojom se bavimo u parlamentu i u našem klubu već duže vremena. E, svojedobno smo govorili i o pripravku za hepatitis C i nedavno je obavljena rasprava u parlamentu i vi ste kao jedan od naglasaka naveli prekogranične zdravstvene usluge. E, hoćete li u narednih nekoliko mjeseci nešto poduzeti e, kako bi se pravni okvir koji je već na raspolaganju na europskoj razini. Znamo da postoji puno stvari koje počivaju na nacionalnom okviru. Međutim, e, hoćete li nešto učiniti da se bolje iskoristi ovaj pravni okvir zajednički, jer E, postoji velika neujednačenost e, što se tiče pristupa medicinskim proizvodima. To proizlazi i iz anketa e, bolnica. 83% zaposlenih u bolnicama smatra da postoji nestašica što se tiče određenih proizvoda u bolnicama i zato je potrebno hitno nešto poduzeti. Možda i o tome možete nešto reći. U svakom slučaju to je e, težište e, našeg kluba i e, zalažemo se za to da se olakša pristup medicinskim proizvodima na razini Europske unije. Osim toga, što se tiče otpornosti na antibiotike, to je važna tema kojom ćemo se baviti na razini Europske unije. U mojoj regiji E, ministar zaštite okoliša e, poslao je dopis komisiji u svezi sa difuzatom e, čija prisutnost je utvrđena u pitkoj vodi. Podjednako kao i klice otporne na antibiotike koje su utvrđene u površinskoj vodi. Peter Lize je o tome već e, govorio. Govorio je o potrebi da se razviju novi antibiotici i zato smatram da je jako dobro da želite dalje raditi na ovom paketu. E, nemamo puno vremena, ali ćemo svakako odvojiti potrebno vrijeme kako bismo na odgovarajući način obradili izvještaj. E, drago mi je što ćete raditi na e, direktivi o medicinskim proizvodima. Dugo smo čekali na to i nadamo se da ćemo ostvariti rezultate u narednih nekoliko mjeseci. E, međutim, moram reći da mi što se tiče 500 milijuna ljudi premalo radimo na razini Europske unije. Nalazimo se u kritičnoj fazi i s obzirom na nestašicu financijskih sredstava i probleme u proračunu svake pojedine države članice, zato smatram da bi bilo dobro i drago mi je da ste spomenuli to pitanje e, ruženja prekograničnih zdravstvenih usluga. Tu treba još jako puno toga nadoknaditi sve je tek u začetku i treba se razvijati. A mnogim ljudima u Europskoj uniji pruža mogućnost da ozdrave na način da koriste zdravstvenu zaštitu i zdravstvene usluge drugih država članica. I tu moramo reći da je važno i tržišno natjecanje i zato mi je jako drago što ćete raditi i na toj temi. Strategija za suzbijanje prekomjerne konzumacije alkohola. Drago mi je što ste to spomenuli. E, moram reći da sam jako razočaran pod postupkom komisije. E, to su naprosto povukli i ostavili po strani e, kao nepotrebnu birokraciju i mislim da bi bilo dobro ako bi nam vijeće tu bilo saveznik kako bismo E, doista zajednički definirali strategiju na ovom području. E, s veseljem iščekujem e, sve ono na čemu ćemo raditi u narednim mjesecima. Puno toga preklapa se sa onim temama na kojima mi radimo. Međutim, neke od stvari niste spomenuli, tako da se veselim vašem odgovoru. Hvala vam sada gospodin Pijenka u ime konzervativaca. Hvala vam. Pažljivo sam saslušao vašu prezentaciju, gospođo ministrice, bila je vrlo detaljna. I detaljno ste izložili vaše prioritete te teme kojima ćete se baviti koje su bitne za Europsku uniju. No neki su elementi ipak nedostajali. Na primjer, u Poljskoj smo u svibnju imali više od 300 slučajeva trovanja, bilo je čak i smrtnih slučajeva, i to zbog novih psihoaktivnih tvari. Vijeće se ovime bavi već dugo vremena. Na primjer, u izvještaju koji se odnosi na nove psihoaktivne tvari stoji da je pravna situacija nezadovoljavajuća i da je potrebno donijeti nova rješenja. Komisija je pripremila jedno takvo rješenje u obliku prijedloga oredbe o novim psihoaktivnim tvarima. No četiri uzastopna predsjedništva su se bavila tom temom bez e, rezultata. Sada e, pogledala sam, pogledao sam statistike Eurobarometra o tome kakve prijetnje predstavljaju te tvari. U Irskoj 2% stanovništva je došlo u kontakt sa psihoaktivnim tvarima, 13 u Njemačkoj i tako dalje. U Poljskoj smo imali 9%, no to je, taj brojka uključila i vrlo ozbiljne slučajeve trovanja. Stoga bih vam ministrice rekao da se sjetite te teme za, vrije, za vrijeme vašeg predsjedanja. Mislim da bi Luksemburško predsjedništvo trebalo nastaviti s radom koji je započeo prije mnogo vremena. I ponavljam, četiri predsjedništva se time bavilo i još uvijek nije pronađeno rješenje. Stoga vas molim, stavite i to među svoje prioritete i imajte na umu da živimo u području slobodne trgovine i da te tvari nisu uvijek ilegalne. Mm, vrlo često se njima trguje posve zakonito. A moramo znati koliko je to opasno za zdravlje građana. Mislim da nije važno kako ćemo početi tražiti rješenje. Ono što je bitno jest kako ćemo završiti cijeli ovaj posao. Što se tiče ostalih prioriteta i prijedloga Luksemburskog predsjedništva, ja se u potpunosti slažem. Hvala. A sada riječ dajem gospođi eh, Meissner u ime eh, liberala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i gospođi ministrici na opsežnom izlaganju i predstavljanju budućeg programa. Ovdje sam. E, spomenuli ste puno važnih stvari. Neću se nadovezivati na sve njih. Neki kolege su već o tome govorili. E, nije spomenuta jedna tema koju smatram jako važnom, demencija. Mislim da ne trebamo raditi na usklađivanju na razini Europske unije, međutim jako je važno razminjivati primjere najbolje prakse, jer s obzirom na to da e, je naše stanovništvo sve starije, to je problem koji utječe na mnoge. U svakom slučaju drago mi je da jeste spomenuli tu temu. Osim toga, želim spomenuti i pitanje e, prekograničnih zdravstvenih usluga. Drago mi je da ćete raditi na tome kako poboljšati mobilnost pacijenata. Iznimno me zanima kako će to sve teći. E, treća tema koju bih e, željela spomenuti je E, su granične vrijednosti. E, znamo da to ne rješava probleme. Još uvijek vodimo e, diskusiju, ali uskoro ćemo zauzeti stajalište. Moje pitanje odnosi se na tri područja, osim toga što se tiče direktive o medicinskim proizvodima. Gospodin Lize je već o tome govorio. Vi ste to već natuknuli, ali e, moje pitanje je ako počnemo na jesen, smatrate li da ćemo brzo završiti posao? E, možda je to pitanje na koje ne možete dati odgovor, ali mi smo iznimno zainteresirani za ostvarenje napretka i stoga vas e, želimo potaknuti da učinite sve kako bismo što prije pokrenuli trijalog. Postoji još jedno područje koje bih željela spomenuti. E, inovacije za pacijente su zapravo vaša glavna tema. Slažem se s vama. Iznimno je važno staviti težište na inovacije u zdravstvenoj skrbi. Osim toga je važno da je potrebno osigurati jednak pristup e, inovativnim proizvodima za sve. To je međutim teško ostvariti e, kao što znate, e, upravo se prenosi e, direktiva o transparentnosti e, formiranja cijena, odnosno ona je blokirana i zanima me što ćete učiniti kako bi se to maklo smrtve mrtve točke. Spomenuli ste konferenciju u srpnju, a osim toga doći će do sjednice vijeća na kojem će na kojoj će to biti tema u prosincu. Moje pitanje imate li daljne prijedloge kako bi se ostvario napredak jer mi se čini da je to jako važno, a ovaj predmet je, odnosno inicijativa, povučena. E, I zadnje pitanje odnosi se na otpornost na antibiotike. Ukoliko bi se smanjilo korištenje antibiotika, moramo prvo naravno vidjeti gdje se može izbjeći primjena antibiotika, a gdje ne i moramo vidjeti koje alternative postoje. E, to je eventualno e, i e, tu postoji još nešto što je možda marginalna tema, a to je pitanje primjene homeopatskih pripravaka. Je li to nešto što ste spremni uzeti u obzir? Hvala. Hvala vam, a sada u ime Ujedinjene ljevice, gospodin Ek. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem e, i vama, gospođo Muć, na tome što ste danas došli ovamo i izložili svoj program rada i prioritete. E, sve teme koje ste naveli jako su važne. Želio bih spomenuti jednu temu koja je meni osobno jako važna, a riječ je o rezistentnim klicama. E, godišnje u Europi e, umire 25.000 ljudi zbog e, multirezistentnih bakterija. One su postale damoklov mač za zdravlje cijelog čovječanstva. Nešto je tu potrebno učiniti. Naravno, e, trebamo razmišljati i o tome odakle dolaze multirezistentne e, bakterije. E, možda možemo tvrditi da je to povezano i sa masovnim uzgojem životinja, ali isto tako može biti povezano i sa uzgojem riba na farmama, a isto tako e, postoji problem sve veće uporabe i primjene antibiotika u stočarstvu iz godine u godinu. I stoga smatram da je potrebno nešto učiniti protiv ove široke e, primjene, profilaktičke primjene antibiotika u poljoprivredi. Tu je potrebno nešto poduzeti, donijeti neki zakonodavni akt. Osim toga, E, želim spomenuti da Europska unija uvozi sve veće količine mesa iz Kine. E, primjerice 30% mesa kunića koji se e, konzumira, koje se konzumira u Europskoj uniji potječe iz Kine. A postoji sumnja da se tu masovno koriste antibiotici. Što to zapravo za nas znači, mislim da nema potrebe dodatno objašnjavati. Zaključno želim istaknuti da bi trebalo biti jasno da postoji veliki zdravstveni problem e, koji je povezan sa načinom e, uzgoja životinja u Europi. Nadam se da ćemo tijekom luksemburškog predsjedništva doživjeti ambiciozan pristup kako bi se promijenio osnovni problem odnosno kako bismo se odmakli od intenzivnog stočarstva prema uzgoju koji će doprinijeti tome da dolazi do puno manje oboljenja u tom području. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime zelenih eh, gospodin Turmes. Hvala lijepa. E, dobro jutro, Lidija. E, iznimno mi je drago da je Luksemburg pripremio ambiciozan program rada u ovom području. Želio bih istaknuti nekoliko stvari. E, jedna od njih su prava pacijenata što se tiče prekograničnog pružanja zdravstvenih usluga. Što se tiče Luksemburga, to je zemlja koja daleko najviše koristi ta prava. Postoje dva razloga E, ne postoji mogućnost da se obavljaju svi kirurški zahvati u tako maloj zemlji, ali ima osim toga jako puno ljudi koji e, žive negdje drugdje, rade u Luksemburgu, e, međutim onda naravno zdravstvene usluge koriste kod kuće. Mi smo se bavili ovom temom i smatram da je iznimno važno vidjeti gdje stojimo. Potrebna nam je ravnoteža između prava pacijenata, ali E, mislim da je tu važna i uloga komisije. E, komisija je smatrala da je to igra skrivene liberalizacije na ovom području, međutim e, smatram da je tema zdravlja i isto više važna. Drugo što bih želio spomenuti su skandali. Skandali plantata, E, sve to zapravo utječe na sve nas i drago mi je bilo bi mi drago ukoliko bi Luksemburško predsjedništvo uspjelo dovršiti ovaj dosje, ali znate kako je to u politici. Dođe do skandala, e, postoji politička volja da se to riješi, onda se ona izgubi, a ako se čeka predugo, e, lobističke aktivnosti učine svoje i zato bi bilo dobro ako bismo to sad dovršili. Što se tiče E, genetskog inženjeringa znamo e, koje su ideje novog predsjednika komisije. E, on je, kako bi dobio podršku parlamenta, govorio o tome da će poduzeti mjere što se tiče genetski modificiranih organizama, međutim ništa nije učinjeno. E, prijedlog koji je pripremljen neće proći, ali time se ne rješava problem. E, što možemo zajednički učiniti? Dakle, mi kao parlament i vi kao Luksemburško predsjedništvo kako bismo prisilili komisiju i kako bismo potaknuli Junkera da konačno e, ono što je obećao. Onaj problem koji ovdje osim toga postoji e, je E, da e, komisija e, ima određeni broj opcija u određenom dokumentu koji mi ne dobivamo, a smatramo da mi zastupamo iste interese građana. Ne možemo imati situaciju da komisija nešto obeća, onda razmišlja o raznim opcijama, a na koncu ne objavi nikakav dokument. To ne može biti. I četvrto, jedan od najvećih problema u Europi je e, ova otpornost na antibiotike. E, sada smo i u sklopu e, direktive o veterinarsko-medicinskim proizvodima govorili o tome da moramo voditi računa o tome kako eliminirati te ostatke antibiotika. E, smatram da je to jedna od najvažnijih stvari i najvažnijih ciljeva na kojima treba raditi i parlament, a i luksemburško predsjedništvo. Treba nam odgovor. To je iznimno važno, e, a predstavlja posebno veliki rizik što se tiče e, svinjogojstva kada se primjenjuju antibiotici. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospodin Pedićini. Grazie, presidente. Hvala vam i dobrodošla ministrice. Hvala vam što ste došli u naš odbor. Slušao sam vaš govor i u principu imam jako puno pitanja. No, koncentrirat ću se najviše na temu koju ste i vi spomenuli, a to je takozvana personalizirana medicina. Ja sam zapravo radio u tom okruženju i pomalo sam pratio taj proces koji traži da se proizvodi sve više upravo takvih e, personaliziranih lijekova. I iako se slažemo oko tih ciljeva i ja sam sam vrlo često sudjelovao u e, znanstvenom razvoju takvih proizvoda, mm, bez obzira na to s vremenom je postalo jasno da u principu E, takav pristup odgovara farmaceutskim tvrtkama, tvrtkama koje proizvode medicinske proizvode. Zašto? Zato što e, personalizirani lijek znači e, sve veći broj usluga, medicinskih usluga i na taj način se povećava uspjeh određenih usluga, ali mislim ti uspjesi zapravo i nisu tako dobri i vrlo često nisu e, znanstveno opravdani. Osim toga, uglavnom traže e, ogromne svote, to se sve financira iz e, državnih proračuna i taj novac sav završava u džepovima velikih farmaceutskih tvrtki. I sada mene zanima koje su se mjere poduzele kako bi se izbjegla kako bi se izbjeglo to multipliciranje takvih usluga a da se pritom e, ne dovede pod upitnik održivost zdravstvenih sustava. Sljedeće pitanje. Vidio sam da ste među svojim prioritetima identificirali e, unapređenje zdravstva i zaštite građana u slučaju e, recimo nuklearnih e, nesreća. E sada, moje pitanje, koje mjere mislite poduzeti prema onim zemljama članicama koje ne poduzimaju potrebne mjere za sigurnost i to posebno kada je riječ o korupciji. Tu naravno moram spomenuti e, Italiju, nažalost, koja još uvijek nema nacionalni program, a ali je već uspostavljeno mjesto na kojem će se zbrinjavati nuklearni otpad. Evo samo da vam kratko objasnim. E, pravila su do sada bile definirana politički, a ne mm, dakle, znanstveno i e, sudjelovanje javnosti u e, javnim raspravama nije bilo dozvoljeno. Ja ovdje govorim o zdravlju, zato što nesposobnost politika i imaju utjecaj na zdravlje građana i zanima me što mislite učiniti kako biste spriječili takve e, posljedice. I hvala vam na kraju gospođa Dornano. Hvala predsjedniče. Gospođo ministrice, najviše hvala na uvodnom izlaganju. No, ja bih se sada pozabavila dvijema temama koje nisu među vašim prijedlozima, no smatram ih jako važnima tu se radi o endokrinim perturbatorima koji disruptorima osobito e, kada je riječ o glifozatu i malationu, to su herbicidi i insekticidi koje je Svjetska zdravstvena organizacija u trećem mjesecu uvrstila u AA kategoriju, dakle e, jako vjerovatno kancerogeni po ljude. A svi se pravimo kao da je sve u redu. Podsjećam vas da je glifozat pesticid koji e, jako često koristite i poljoprivrednici i e, obični građani. Ministrice, željela bih da se vaše predsjedništvo pozabavi ovim dosijevom u korist naših sugrađana. Dakle, htjela bih čuti koji su, kakvi su vaši stavovi glede ovih e, endoktrinih disruptora. Druga točka odnosi se na nanomateriju. E, ulaganja u nano, tehnološke znanosti su sve veća, no e, istraživanja koja ukazuju na e, opasnost tog sektora su svedena na minimum. Postoje interesne skupine koje rade u interesu velikih, velike industrije kako bi se smanjio kako bi se maksimalno bez restrikcija moglo koristiti e, nanotehnologije. Međutim, istraživači e, ukazuju na štetnost e, nanotehnologije kada se njom ne upravlja valjano. Oni su toliko mali da mogu proći kroz tkaninu ući organizam. Problem je u tome upravo što su nano tvari svugdje u našoj svakodnevnici, no bojim se da naši sugrađani nisu upućeni u te stvari i kao članovi ovog odbora imamo obvezu da ih informiramo s jedne strane i da ih zaštitimo s druge strane, no što više napredujemo e, tehnološki gledano, to je teže E, moći slijediti stvorene e, proizvode. Dakle, bojimo se da će to izmeći kontroli. Ministrice, ja bih od vas tražila da nam kažete da li predviđate e, označavanje jasno o prisustvu nanomaterija u određenim proizvodima, da li želite, da li ste spremni ulagati u straživački rad kako bismo točno mogli znati koje sanitarne opasnosti predstavljate na znanosti. Hvala. Thank you very much. And now we can uh, start with the answer. Hvala vam. Sada će nam ministrica odgovoriti. Tako da izvolite. Merci, monsieur le président, et je vous remercie. Hvala predsjedniče. Hvala i na jako zanimljivim pitanjima koja ste mi postavili. Više govornika spomnjalo je medicinske proizvode. To mi je u potpunosti jasno jer je to nešto na što već čekamo i su više dug niz godina, te se nadamo privesti kraj rad na ovom jako važnom dosijelu. Gospoda Lise Grot i gospođa Meissner, među ostalima, postavili su pitanje s tim u vezi, te sam osjetila potrebu da još bolje objasnim koji će biti naš pristup, osobito glede e, točnih rokova e, našeg rada. Rekao sam vam da već imamo opće smjernice, dakle kao što rekao to su opće smjernice no nedostaje još uvijek e, određenih e, elemenata koji se tiču uvodnih izjava i tehničkih aspekata. Dakle, morat ćemo to sve privesti kraju kako bismo dobili potpuno opće smjernice koje i kako bi s ciljem da to e, vijeće potvrdi i odobri na jesen. To je cilj cijelog postupka i želimo doista što prije dobiti formalno mandat kako bismo u e, devetom 10. mjesecu započeli pregovore s parlamentom. Dakle, to je moj cilj. Bilo je jedno javljanje o kompromisima koji su ispregovarani Umeđu vremenu, gospodin Lize postavio pitanje o nadzoru stav vijeća različiti od vašeg, no to nije kontradiktorno, što je najvažnije i kompromis do kojeg se došlo je u interesu pacijenta i mislim da je to mišljenje većine zastupnika. Ja sam tako dakle jako optimistična i uvjerena da ćemo naći zajednički teren glede ovog pitanja nadzora. Što se tiče dakle Roko predstavit ću vam ih detaljno. Dakle, rasprave u uvodnim izjavama započele su 6. srpnja. u radnoj skupini vijeća, a pod našim predsjedništvom. Mi ćemo se ponovno pozabaviti ovim pitanjem e, uvodnih izjava 22. srpnja, zatim ćemo se baviti ovim e, tehničkim nedosljednostima od 23. srpnja. Dakle, ne idemo odmah na godišnji. A, oko, nakon ljetne stanke, oko 8. rujna, ćemo se baviti opet tim nedosljednostima, a 15. rujna ćemo radnoj skupini vijeća predstaviti dakle, tekst o e, medicinskim uređajima i e, proizvodima i e, in vitro medicinskim proizvodima. 5. E, listopada ćemo predstaviti opće smjernice. Naravno, u međuvremenu ćemo vas e, obavještavati o napretku radova. Imaćemo prvi sastanak s predstavnicima parlamenta koji je predviđen za danas poslije podne. Dakle, doista naš cilj jest da privedemo kraj pregovore prije sastanka veća ministara zdravstva koji se treba održati 8. rujna. Dakle, to je službeno naš cilj. A kako bismo to izveli, doista moramo zajedno raditi, tako da predlažemo parlamentu održavanje tri trijaloga između početka listopada i kraja studenog, te početka krajem sudnog i početkom prosinca i tu ćemo se baviti pitanjima političkih prioriteta koja će biti popraćeni stručnim sastancima tehničkim gdje će se raspravljati o tehničkim pitanjima i dakle tako će biti svo vrijeme pregovora i to je doista jedan od e, ključnih dosija kojim se bavi Luksemburško predsjedništvo. Što se tiče antimikrobske otpornosti, mnogi govornici, odnosno otpornost na antibiotike, gospodin Turmes i drugi spominjali su taj dosje kojeg nam je jako stalo. To jako ozbiljna stvar i u potpunosti u pravu. Naš pristup će biti One Health Approach koji e, predviđa e, sve jaču suradnju između e, medicine i veterine mi smo dobili jako dobar doprinos e, danskih kolega kada su predsjedali 2012. godine. Dakle, vrijeme da napredujemo. Plan, e, program rada istječe 2016. godine, je, dakle, moramo e, paziti da radovi u tom polju koji su prioritetni za Luksemburško predsjedništvo napreduju kako bi mogli na zadovoljavajući način e, ići dalje i to e, u razdoblju nakon 2016. godine. Odlučno podržavamo nastavak suradnje na europskoj razini e, glede otpornosti na antimikrobike. Posljednja su i precizna pitanja o tome kako će Luksemburško predsjedništvo postupati. Bavit ćemo s time između oslog i posredstvom konferencije koju e, organizira sektor, e, veterinarski sektor. Evo upravo sam dobila poziv koja vam je vjerojatno poznata to međunarodna konferencija e, gdje se e, farmaceutika i veterina 23. listopada bavi dakle ovim pitanjem, e, no postoji još jedna druga još jedan drugi sastanak koji će biti jako važan u okviru transatlantske task force, dakle radi se suradnji sa SAD-om koji organizira komisija, a tu je naziv konferencije Let's Keep Antibiotics Effective. I obje konferencije bit će održane u listopadu. Dakle, to je sve jako važno i za vijeće i ja ime vijeća želim inzistirati na tome i podsjetiti istovremeno da će to biti tema kojom će se baviti nizozemsko predsjedništvo s kojim smo već počeli surađivati kako bi oni mogli podržati e, rad na ovom dosjeu. i računamo s njima da podrže dakle, rad Ruksemburskog predsjedništva. Posljedno su i određena pitanja je s jednim drugim zakonodavnim dosijom na kojem se trenutno radi, a to je dakle prijedlog uredbe koja se tiče veterinarsko-medicinskih proizvoda. Shvatila sam što očekujete od nas, a to je da e, napredujemo što više moguće po pitanju tog dosija. Naravno, Čekujemo rezultate glasanja u parlamentu u rujnu. Smatram da je to važan dosje jer revizija pravne stečevine omogućit će da se olakša pristup veterinarsko-medicinskim proizvodima, da se smanji administrativno trećenje glede registracije tih proizvoda, tako će se poticati i konkurentnost, odnosno tržno nacanje i inovativnost, no za mene je uvijek od glavnog značaja da se da dodatni doprinos e, jačanju sigurnosti potrošača. I mi ćemo se tu dakle usredotočiti na autorizacije je proizvodnje i na distribuciju na baze podataka te ćemo iznijeti prijedlog o e, dažbinama koje treba plaćati u e, prodaji veterinarskih proizvoda. Mi ćemo započeti taj rad pod našim predsjedništvom, ali sumnjam da ćemo i uzorno bilo čak i misliti da ćemo započeti e, rad na tom tekstu i to vam moramo otvorno reći. Postavljeno je više pitanja o kloniranju. Postavili su ih eh, gospodin Lize, a i drugi. Luksemburško predsjedništvo namjerava započeti analizu amandmana parlamenta, dakle na stručnoj razini. Ja znam da vi sada razmatrate prijedloge koji su izneseni. Znam da isto tako puno raspravljate o pravnoj utemeljenosti. Kada je riječ o odlukama, odnosno izborima komisije, da i to je jako važno razmotriti. To je važno pitanje označavanja proizvoda dobivenih od e, potomaka kloniranih životinja. Dakle, treba znati da li ćemo poduzeti neke specifične mjere koje će se ticati na puštanju na, u prodaju proizvoda e, od e, potomaka kloniranih životinja. Dakle, o tome se raspravlja a istovremeno e, očekujemo dakle rezultate vaše analize amandmana. Zatim pristup medicinskim proizvodima i e, pitanje cijene medicinskih proizvoda, odnosno lijekova. To je nešto se tiče inovativnih medicinskih proizvoda i isto tako razmjene informacija pitanje koje je postavila nekolicina govornika. Dakle, mi smo novo predsjedništvo i kao takvi surađivat ćemo sa sljedećim e, trijom, dakle nizemskom, slovačkom i Maltom. Juče je organiziran sastanak i tu imamo jedan integrirani, odnosno pojam integriranog pristupa je usvojen. Potpuno sam svjesna kako ostvareni napredak e, u vijeću doista nije zadovoljavajući. Veliki broj država članica uveliko se suprotstavio predloženom tekstu. Moje osobno mišljenje jest da nam je doista potrebna veća transparentnost kada je riječ o odlukama o određivanju tarifa u državama članicama, o povratu troškova, dakle refundiranju, te o cijenama koje određuje industrija, a sve s ciljem kako bismo pomogli da se smanje cijene. Posjećam vas da e, određivanje cijena jest nešto što je u isključivoj nacionalnoj nadležnosti, no po mom mišljenju jedini način da se uznapreduje e, po tom pitanju jest dobrovoljna razmjena informacija o različitim modelima određivanja tarifa e, državama članicama te uz sudjelovanje industrije, jer u suprotnom nećemo stvariti nikakve rezultate. Također me vesele vaše reakcije glede politike o e, alkoholu. Mi ćemo predstaviti dakle, prijedlog zaključaka vijeća o strategiji koju trebamo usvojiti i doista e, sa strpljenjem očekujemo izvješće komisije o označavanju i nutritivnim e, nutritivnom sastavu alkoholnih pića. Dakle, tu je više stvari koje moramo imati na umu, dakle, zdravstveni, socijalni, gospodarski aspekt e, zloporabe, odnosno prekomjerne potrošnje alkohola. I u interesu nam je da imamo prekograničnu suradnju po tom pitanju. Bilo da se radi o oglašavanju ili o internetskoj prodaji. E, a zašto mladih e, je jako važna u ovom sektoru. Gospodin Peša također je spomenuo European Alcohol Policy a isto tako je spominjao psihoaktivne tvari. Tu imamo komisiju i upravo za pravosuđe koja se bavi time, no naravno pravosti kada kažete da je to nešto se tiče javnog zdravstva i Mislim da je to nešto što, čime se treba baviti kada se raspravlja općenito o zdravom načinu života. No, u svakom slučaju, to pitanje nije u nadležnosti mogu odbora, ni mene kao ministrice eh, zdravstva no u svakom slučaju u stalnom sam kontaktu s kolegama koji su zaduženi za pravosuđe kako bismo upravo uskladili rad na tema koje se tiču općenito teme javnog zdravstva. Cijenim i vaše pozitivne reakcije glede demencije i sve ono što je rekla gospođa Meissner. Da, upravo ste. Teško ćemo moći uskladiti različite politike po pitanju demencije, dakle na europskoj razini. Važno je imati prekograničnu suradnju, da, no demencija je važna tema za osvješćivanje ovog problema na europskoj razini, to je doista veliki izazov stavljen pred e, veliki izazov za javno zdravstvo i vlade trebaju bolje razumjeti koji su izazovi povezani sa e, specifičnim potrebama e, osoba koje bole od demencije i trebaju isto tako shvatiti koliki su izazovi pred njihovim okruženjem, pred njihovim obiteljima, tako da trebamo bolje organizirati koordinaciju dakle, između nacionalnih politika i nacionalnog djelovanja i djelovanja na europskoj razini. Dakle, u potpuno se slažem s svim onim idejama koje ste predstavili. Što se tiče GMO-a, pa ja sam osobno bila zastupnica u Luksemburškom parlamentu 25 godina, tako da sam jako dobro poznata sa značajem nacionalnih parlamenta, a isto tako i Europskog parlamenta kada je riječ o GMO. Potom sam svjesna da se ovdje radi o dosjeu koji se ne tiče isključivo ministara zdravstva, već i ministara zaštite okoliša te ministarstava poljoprivrede ispravno ste naglasili da treba o toj temi raspravljati i sa različitim, da to sve treba povezati uz različite politike uzgoja, e, prevencije, preventivnog djelovanja, dakle u tom smislu je nastupao gospodin Ek. Dakle, komisija je predložila tekst, dakle tu se raspravlja na tu temu. Mogu konstatirati da izrečene dakle kritike koje je iznio Europski parlament, odnosno vaš odbor, da se mogu da su dosta slične kritikama koje su iznijeli neki nacionalni parlamenti i ministri. Ako sam dobro shvatila, vi ćete, vi imate namjer odbiti to. Ja se ispričavam, ali mogu vas zamoliti da privedete kraj ove odgovore jer nam treba još vremena za drugi krug pitanja. Dobro, dakle, blisko pratimo e, sve preporuke koje ćete iznijeti s ovim u vezi i spremni smo e, djelovati po tom pitanju. Hvala vam. A sada, e, gospođa Grostec. Hvala. Evo imam puno pitanja za vas, gospođo ministrice, tako da ću nastati biti brza. Kao prvo, Personalizirano liječenje, da, to jest budućnost i mislim da personalizirana medicina je nešto što će omogućiti liječenje pacijenata koje još danas trenutno nismo u stanju liječiti. No to isto znači da treba razvijati e-zdravstvo. A znate da na toj razini e, države članice organizira su blokadu, a to se konkretno e, odražava u blokiranju e, provedbe direktive e, za prekogranično zdravstvo. Ja sam e, radio na toj direktivi, borila sam se za nju, ali trenutno je se prenošenje u nacionalno zakonodavstvo jako nezadovoljavajući. Vi ste rekli da treba napraviti jednu bilancu, vidjeti kako to stoji, ali ja mislim da trebamo vidjeti dakle, za državama članicama kako to bolje učinkovitije napraviti, da se to može bolje prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Zatim, vi želite da se usredsredite na pacijente i inovativnost. Pa postoji jedna mjera koju bi mogli donijeti, a to je e, usklađivanje, dakle harmonizacija e, e, cijene i koristi novih medicinskih proizvoda koje, kojima se bave individualno svaka, svaka zemlja članica. Znam da je komisija za reformiranje toga, no to je nešto što se tiče država članica, htjela bih čuti vaše mišljenje. Što se tiče dimenzije, demencije. Evo, ja sam predsjednica e, Europske e, organizacije za borbu protiv Alzheimera. Drago mi je što je to vaš prioritet. Žalim što na nacionalnoj razini borba protiv e, Alzheimera je nešto što uopće nije dobro organizirano i usklađeno. Dakle, što vi mislite poduzeti po tom pitanju? I zaključno, želim se pozabaviti uredbom medicinsko-veterinarskih proizvoda, svi mi želimo dakle, usklađenje toga. Za to treba zabraniti u potpunosti profilaksu. Isto tako moramo urediti online prodaju. Dakle, s jedne strane moramo zabraniti na internetu prodaju antibiotika, pa čak i svih lijekova koji se izdaju e, bez dakle, zdravstvenih proizvoda koji se prodaju bez recepta. Htjela bih čuti vaše mišljenje. E, komisija u koči koliko god može, a htjela bi čuti mišljenje vijeća, bilo bi dobro da vijeće djeluje sa svoje strane kako bi se stvari, e, kako bi stvari išle naprijed. Hvala sada gospodin Parnjov. Gospodin ministrice, predsjedniče, dragi kolege, kao prvo želio bih se baviti pitanjem ratificiranja protokola Svjetske zdravstvene organizacije o e, ilegalnoj ilegalnoj prodaji duhana. Ja sam u parlament pokrenuo e, neformalnu radnu skupinu e, koja se bavi uplitanjem e, duhanske industrije od 29. travnja sve su dakle sve su zemlje zastupljene u mojoj radnoj skupini, isto tako i predstavnici duhanske industrije. Naša načela su jednostavno treba izgraditi novu politiku borbe protiv duhana kojima će biti meta proizvođači duhanskih proizvoda. Jedan od naših prioriteta jeste da potaknemo Europsku uniju i države članice da ratificiraju taj protokol, sporazumni protokol Svjetske zdravstvene organizacije koje ima za cilj da se zabrani dakle, e, nezakonita prodaja, odnosno trgovanje duhanskim proizvodima. Sam, za sada je samo 58 država e, među kojima i e, Europska unija, dakle ratificirao taj potpisao taj protokol, a samo 8 od 58 ga je ratificirao. Među onima koje ga još nisu potpisale jest i Luksemburg. I nadam se da, s obzirom da predsjedate e, vijećem, da će tijekom ovih šest mjeseci i Luksemburg također potpisati ovaj protokol. Dakle, pitanje koje vam postavljam jeste što namjeravate poduzeti u ovih šest mjeseci kako biste omogućili ne samo potpisivanje strane Europske unije ovog protokola, već i da omogućite dakle da posredujete prema državama članicama koje još nisu niti potpisale niti ratificirale ovaj protokol. Druga tema koju želim obratiti jest te e, obavezna e, označavanje porijekla mesa u pripremljenim e, prehrambenim proizvodima. Od 2013. postoji dakle jedna obveza da se označava porijeklo mesa u transformiranim proizvo, prehrambenim proizvodima povjerenik Andrukaitis mi je rekao da nikakva zakonodavna mjera nije predviđena po tom pitanju, tako da bih htjela da tako da bih e, htio da evo, pogurate i ovu inicijativu pred Europskom komisijom. I zadnja stvar, malo prije ste rekli kako želite održati na jesen konferenciju o EBO. Ja sam bio u prethodnom e, sazivu izvjestitelj o e, odluci e, o preko e, zdravstvenim e, problemima. I u ovom slučaju dakle bih htio čuti dakle, dakle da je moguće da mi kao parlamenta sudjelujemo na toj konferenciji s obzirom da ta odluka o e, teškim slučajevima prekograničnih e, zaraza da je e, jako važna tema i osobito kada imamo ebolu na umu. Hvala sada gospođa Juzo ima riječ. Hvala vam predsjedniče, hvala i vama gospođo ministrice na objašnjenjima. Ja sam vam htjela postaviti pitanje, ali na to ste već e, odgovorili, dakle o mesu kloniranih životinja. Parlament i dalje ima isti stav i mislim da ga nećemo ni mijenjati, to će se vidjeti i u amandmanima. Zanima me hoće li vijeće učiniti nešto drugo ili će ostati pri svojoj poziciji, jer ako to bude tako mislim da nećemo moći e, nastaviti dalje s tim zakonodavstvom. Zatim sam vas htjela pitati hoće li komisija napokon predložiti zakonodavstvo o e-zdravstvu, to je spomenula gospođa Krostet. U našem izvještaju na vlastitu inicijativu pokazali smo da su najveći problemi problemi operativnih sustava i pravnih sustava. Dakle, to su glavni problemi za um, davanje dozvole pacijentima. No, e, to se sada e, razvija u, našoj, u mojoj zemlji. E, jako velik dio zadataka u zdravstvu se seli na razinu autonomnih pokrajina i zbog toga je jako važno da sistemi budu dobro umreženi. Zatim ćemo, trebat ćemo imati i mobilno zdravstvo, a još uvijek nemamo nikakvo zakonodavstvo koje to kontrolira i mislim da bi komisija trebala se početi time baviti. Što se tiče prekograničnog e, zdravstva, da, problemi nisu samo e, pružanje usluga, već i plaćanje usluga te upravljanje cijelim e, sustavom e-zdravstva. To su moja pitanja. Zdravlje je bitno za sve nas, ali eto, neću duljeti. Hvala vam. A sada gospođa Borzan. Gospodine predsjedniče, e, poštovana gospođo ministrice, drago mi da ste danas s nama ovdje i mogu u početku izraziti e, svoje zadovoljstvo s onim što ste e, iznijeli kao jedan vrlo ambiciozan program. Također izražavam zadovoljstvo onim što ste rekli vezano za alkoholnu strategiju. Podržavam vaš stav jer sam razočarana da se na tom polju ništa ne događa. I e, također vezano za in vitro e, medicinske uređaje kao izvjestitelj u sjeni se nadam e, brzom napretku ove regulative. Ono što sam htjela pitati, što sam htjela prokomentirati jest da je zdravstvo znamo u ingerenciji svih država, svake države članice pona osob. Svaka država ga ima pravo organizirati onako kako najbolje misli da je potrebno, odnosno u skladu sa svojim mogućnostima. Međutim, u praksi se pokazuje da mnogo toga vezanog za zdravstvo nadilazi granice država članica i da e, neke stvari moramo rješavati zajedno. E, e, duhanska direktiva je pokazala kao dobar primjer da se neke stvari mogu zajednički riješiti i trebaju. I u tom smislu bi vas htjela pitati za vaše mišljenje. Naime, E, povjerenik Andriju Kaitis je e, nedavno izjavio da ukoliko dođe do promjena ugovora o funkcioniranju Europske unije da bi volio da više zdravstva bude u ingerenciji Europske unije, e, odnosno da više stvari rješavamo zajedno. Što mislite o tom pitanju? Kako je vaše mišljenje? Hvala. Hvala vam. A sada zadnje pitanje gospođe Evi. Sì, grazie Presidente, signora Ministro. Hvala vam. Gospođo ministrice, ja bih ponovila pitanje koje je već postavljeno, ali mislim da nismo dobili odgovor, a odnosi se na glifozat i aktivnu tvar koja mm, čini herbicide. Otkada je Jark u ožujku objavio da je ta aktivna tvar najvjerojatnije kancerogena, i sada trenutačno um, čekamo potpunu izvještaj na tu temu, to bi smo trebali dobiti ovaj mjesec. Ali osim što već imamo i znanstvene dokaze koji uh, pokazuju koliko je ta aktivna tvar štetna za zdravlje i za okoliš, i tu, nam, i tu poneprije mislim na slučajeve kad E, je ta tvar e, otkrivena u majčinskom mlijeku i to znatne količine te tvari. Tako da očito je da se nalazimo u vrlo opasnoj situaciji koju treba riješiti. Neke zemlje članice su već zabranile korištenje te aktivne tvari, druge su na putu da to zabrane, a mene zanima što predsjedništvo e, planira učiniti po tom pitanju na razini Europske unije. A možda bismo trebali uključiti i e, povjerenika za poljoprivredu i dakle zajedno voditi razgovore o tome. Još jedna stvar. Ovaj tjedan smo u odboru za predstavke dobili pitanje o talidomidu, to je lijek koji se koristi još od 50-ih i e, od tada je poginulo na tisuću osoba zbog korištenja tog lijeka i mnogi imaju strašne nuspojave. Mnoge osobe, to jest pacijenti, nisu dobile nikakvu naknadu štete, e, mnogima se niti ne priznaje status invaliditeta uzrokovan tim lijekom. To je nacionalna situacija, da, ali uz svu soft power i dakle sve što Europska unija može učiniti, zanima me može li se što učiniti kako bi se riješilo tu farmaceutsku tragediju. Hvala vam. A sada dajem riječ ministrici. Mm, da čujemo odgovor. Ako sam dobro shvatila, imam 5 minuta. Pokušat ću, dakle, postavljam nekoliko pitanja koja se tiču personalizirane medicine. Tu sad ne mogu anticipirati koji će biti zaključci doneseni i koje ćemo uvrstiti na sasnak vijeća koji će biti održan u prosincu, no ono što je meni, a i vama važno, jeste da inovativni tretmani budu uključeni u kliničko liječenje. Traže se neke e, pojedinosti glede ovih ključnih izazova, pa mogla bih govoriti o procjeni e, učinkovitosti e, glede inovativnog vida metoda, nedovoljna e, obuka, nedostatni podaci u biobankama, bazama podataka. Mi se nadovezujemo na zaključke talijanskog predsjedništva, no važno mi je reći da e, sljedeće predsjedništvo, dakle nizozemsko predsjedništvo, da će se isto tako baviti inovativnim e, medicinskim proizvodima tijekom svog mandata, tako da imamo jamstvo da ćemo se time baviti dugoročno. Endoktrini disruptori, Slažem se s vama da je žurno da se odrede kriteriji koji će se primjenjivati na endokrine perturbatore, disruptore. Analiza utjecaja treba biti, biti e, završena do sredine sljedećeg godine. A što se tiče glifosata, čekamo na izvješće Svjetske zdravstvene organizacije i EFSE e, koji se prvenstveno tiču dakle uz e, moguće opasnosti koje predstavljaju ti proizvodi. Što se tiče nanomaterija i novih prehrambenih proizvoda, pa kao prvo e, želim izraziti zadovoljstvo e, rezultatima glasanja iz lipnja mjeseca. To je bila jaka jasna poruka što će nam omogućiti da uspostavimo jedan pravni suvremen okvir i pojačati razinu sigurnosti prehrambenih proizvoda. Dakle, mogu vas zamoliti onda e, da uzmete to u razmatranje tijekom glasanja, pa ćemo onda surađivati na tu temu. Što se tiče označavanja prehrambenih proizvoda, o tome ste govorili i na prvom, eh, u prvom krugu pitanja, dakle u prosincu 2013. i svibnju 2015. komisija je eh, govorila o obvezi da se označava zemlja podrijetla i eh, različiti sastojci prehrambenih proizvoda, osobito kada se radi o mesu koje uz o mlijeku, o vrsti mesa, bilo da se radi o goveđem svinj, govedini svinjetini, e, kozi mesu, ovčetini i tako dalje. E, dakle, tu se treba e, označavati obvezno proizvode koji predstavljaju 50% mesnih proizvoda u određenom proizvodu no s obzirom da e, je e, bi tako označavanje imalo visoke troškove, komisija nije e, dala slijed tome svemu što nije dobro. Kao što znate, u trećem mjestu prošle godine vijeće je razmijenilo mišljenje stavove o izvješću označavanja podrijetla proizvoda mesnih proizvoda koji se koriste u proizvodnju prehrambenih proizvoda i države članice imaju jako različita mišljenja glede obveze označavanja. Dakle, komisija je prije nekoliko tjedana sad pred vijećem predstavila zaključke o e, tome označavanju prehrambenih proizvoda i e, reakcije država članica su bile vrlo različite, dakle između potrebe da se e, organizira, dakle da se da, se da informacije budu transparentne, a opet s druge strane bio problem dodatnih troškova. Dakle, to je sada tako stanje stvari. Najljepša hvala. Hvala vam. Ovime zatvaramo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo ministrici Muć na ovoj interesantnoj raspravi. Hvala vam što ste došli, a mi nastavljamo sa našim sastankom zato što imamo još točaka na dnevnom redu. Very <laughs> Dear colleagues, we have uh... Drage kolege, sljedeća točka na dnevnom redu to je izvješće na vlastitu inicijativu ususret novom međunarodnom sporazumu o klimi u Parizu. Izvjestitelj je naš kolega Žil Paknjo. Dobili smo 230 amandmana. I prije nego što krenemo i damo riječ gospodinu Parnjovu, Moram zamoliti sve koji žele napustiti e, prostoriju da to učine u tišini. A ja dajem riječ e, Žilju Parnjovu da vidimo što će reći o amandmanima. Molim vas budite tiho, moramo nastaviti s radom. Najviše hvala predsjedniče. Evo imali smo prvu raspravu ovdje na odboru Envi 16. lipnja i već sam imao mogućnost da vam predstavimo one glavne elemente u mom izvješću za e, klimatsku konferenciju u Parizu COP21 i da čujem vaša mišljenja. Od tada ste svi imali mogućnost e, uložiti amandmane. Dobio sam 230 amandmana do 17. srpnja, među njima imamo 60, 72 amandmana e, socijalista demokrata, 48 evropskih pučana, 26 iz redova ALD-a, 23 EKR-a, 18 zelenih, zatim 17 e, ne, e, neovisnih i, i nekoliko još ujedinje ljevice. Podsjećam da sam imao mogućnost e, sastaviti izvješće od 8000 e, znakova, što je dosta restriktivno za iznošenje strategije borbe e, za protiv klimatskih promjena. Zato sam i ja zajedno s svojim kolegama iz redova socijalista i demokrata uložio 34 amandmana kako bih mogao detaljnije obraditi neke elemente u vlastnom izvješću. Dakle, to se tiče borbe protiv e, ošu, e, sječe šuma, e, ratifikacija Dohe, zatim uspostava agende, paralelne agende za ovu konferenciju u Parizu, da vidimo do koje mjere su E, državni i nedržavni akteri spremni e, organizirati tranziciju na nisko ugljično gospodarstvo. Sustav ETS o kojem smo jučer raspravljali zajedno s povjerenikom, isto tako je obrađeno i isto tako e, valorizacija privatnih inicijativa kako bi se borilo protiv klimatskih promjena. Današnja rasprava bit će prigoda za sve nas da odnosno sve vas, da predstavite amandmane i unaprijed se zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni od zastupnicima članovima odbora ENVI na predstavljanju amandmana. I želim vam reći kako većina ovih amandmana doista predstavlja pravu dodanu vrijednost izvješću koji sam napisao i sa zadovoljstvom e, uviđam da su naši stavovi dosta bliski i uvjeren sam kako ćemo brzo uspjeti doći do kompromisa glede svih stavova. Postoje neke teme, no mogu se na njih i vratiti u drugom izlaganju, no predlažem vam predsjedniče da sada predamo riječ izvjestiteljima u sjeni i kolegama da predstave svoje amandmane. Hvala vam. Krećemo E, odmah sam gospodinom Florenom iz e, kluba zastupnika Pučana. Hvala lijepa. Na samom početku e, želim reći da je ova rasprava o konferenciji u Parizu ove godine. I ta rasprava vođena je vrlo stručno i kolegijalno, bilo je i potpuno drugačijih situacija. Dakle, gospodine izvjestitelju, svaka čast. Sviže mi se da čak i kada se nismo uspjevali složiti oko svih brojki, ipak e, ste bili vrlo konstruktivni i ja sam siguran da ćemo e, pronaći pravi put. No, dame i gospodo, mogu samo ponoviti ono što znam obično govoriti. E, snažni smo jedino ukoliko smo jedinstveni u pristupu. U odnosu na komisiju podnose određene razlike u brojkama. Ako mi govorimo o 500 milijuna, onda to ima određenu težinu i o tome trebamo voditi računa. E, moj bi savjet bio da možda zanemarimo neke interne sukobe e, što se tiče graničnih vrijednosti, emisijskih ciljeva, energetske učinkovitosti i tako dalje. Sve je to jako važno. Međutim, smatram da moramo imati na umu to da na međunarodnoj sceni moramo predstaviti jedan europski održiv dokument. E, mi smo već dugo jako prednjačili i nitko nije gledao što radimo jer smo jako odstupali od praktičnog života. Međutim, mislim da se sada uspješno s time nosimo i drago mi je što smo se uspjeli dogovoriti oko nekih vrijednosti koje možemo slobodno predstaviti i iza kojih stoje i države članice i komisija. A što se tiče financiranja nekoliko riječi, tu sam bio dosta naivan, a ponešto sam i u međuvremenu naučio a odlučeno je da ne trebaju plaćati samo razvijene industrijske zemlje, nego i zemlje u razvoju koje zapravo više nisu zemlje u razvoju. Ne trebam ih sada imence navoditi. E, tu postoje neke recimo Saudijska Arabija, pa oni plivaju u novcu. E, zašto bi se oni ovdje u ovoj temi tretirali kao zemlje u razvoju? to uopće ne stoji ili ne znam Kina. Moramo dakle tražiti saveznike i e, moramo tražiti potporu. E, ne znam kako je to kod vas u Francuskoj, ali kod mene je dosta teško e, dobiti podršku za e, financijska sredstva u stanovništvu. Što se tiče politike za suzbijanje emisija CO2 i za smanjenje emisija. Tu moramo tražiti saveznike i ja se doista nadam da ćemo uh, uspjeti nositi financijsko opterećenje, da ćemo se složiti. E, moj savjet je da ne krenemo od toga da države članice sve mogu same. E, sjećam se kada je došlo do ponovnog ujedinjenja Njemačke i onda smo govorili to će se sve riješiti na saveznoj razini jer kao privatni kapital ne možete riješiti. Možete, ali morate imati konkretna i poštena pravila. Jer bez privatnog kapitala to neće funkcionirati. I to govorim u smislu tržišnog gospodarstva. vidim i e, imam na umu liberale, moramo voditi računa o tržišnom gospodarstvu i za to nam treba novi plan koji e, trebamo pripremiti. Gospodine izvjestitelju, tu postoji i jedan zanimljiv, zanimljiv prijedlog, e, porez na transakcije koji još nije uveden u Europi i neće se svugdje uvesti. I mislim da nažalost zbog razno raznih okolnosti to neće postati opće pravilo u Europskoj uniji. E, mislim da mi uz sve simpatije za opći porez, a ovo je abstraktna ideja, međutim ne možete sada predlagati državama članicama da uvedu porez koji će se automatski e, primjenjivati za suzbijanje klimatskih promjena. E, to će već e, i iz određenih e, principa propasti. Tu moramo biti maštoviti što se tiče definiranja pravila, ali zato smatram da je jako važno razgovarati i moram reći da polažem u ovo velike nade. I sasvim na kraju spomenuo bih G7 koji su bili vrlo angažirani i Papa se također pozitivno očitovao o ovom pitanju i mislim da bi to doista što se tiče onih neodlučnih trebao biti poticaj da se dodatno angažiraju. Hvala. Gerbrandi. Hvala vam sada gospodin Gerbrandi. Hvala vam. Dopustite da najprije zahvalim i gospodinu Parnjou, našem izvjestitelju i gospodinu Florencu na odličnom, odličnim doprinosima u ovoj raspravi. Mislim da ova poveznica sa papom je e, vrlo e, lijep poziv za vaš politički klub. Moram reći da imam vidim pozitivne pomake prema Parizu, već je na sastanku uh, skupine G7 um, Angela Merkel pokazala um, snažno vodstvo i mislim da je to bila vrlo važna izjava na putu prema Parizu. Isto tako vidim i pomake iz Kine. Kina je napokon odlučila preuzeti odgovornost, svoju odgovornost u e, globalnoj borbi za, protiv klimatskih promjene, ne samo predstavljajući e, skupinu G77, već i time što e, ipak brže napreduje nego ikada do sada. Tako da ne bismo trebali podcjenjivati ono što je Kina obećala i obveze koje je preuzela. Što bih htio naglasiti u našoj rezoluciji? Prvo, važnost zaštite šuma. To su spomenuli i drugi zastupnici u prethodnim raspravama. Razgovarali smo o tome i na sastanku izvjestitelja u Sjeni koji se održao ovaj tjedan. Vidim da dolaze amandmani sa različitih strana u ovom domu i mislim da bi bilo dobro da složimo zajedničku izjavu oko toga ja sam sa kolegom Pedrljom um, podnio vlastiti amandman, tako da se nadam da ćemo tu pronaći snažan i ambiciozan kompromis. Druga stvar koju bih istaknuo je um, sposobnost financiranja klimatskih politika na svjetskoj razini. Slažem se sa gospodinom Florencom kad kaže da Eh, je vrlo teško dobiti novac iz eh, državnih proračuna i još teže iz bogatih zemlja, zemalja u svijetu. Ali osim toga tu je i mm, cijelo područje tržišta ugljika. Možemo iskoristiti novac koji je tu prikupljen i tim novcem eh, financirati prilagodbe u drugim dijelovima svijeta. Vidio sam amandmane pučana socijalista i drugih na tu temu i mislim da bi bilo dobro da i tu e, pronađemo kompromis. Treće, još uvijek koristimo javna sredstva za e, davanje e, subvencija za izvoz tehnologije. Tehnologija se izvozi u druge dijelove svijeta i mi koristimo javna sredstva kako bismo potakli ta ulaganja. To je također nešto što bismo mogli bolje analizirati. Zeleni su već e, izjavili da to podržavaju. I na kraju, gospodine predsjedniče, na stolu su i amandmani o tome što bismo trebali učiniti od danas do 2020. Mislim da e, ne trebamo govoriti o tome da e, naše ciljeve za 2020 učinimo da razgovaramo o ciljevima za 2020. Ali ako budemo e, dosegli naše ciljeve za 2020. i još bolje rezultate ostvarili, mislim da će to biti e, dobra i snažna politička poruka. Toliko od mene i veselim se suradnji sa izvjestiteljem gospodinom Prnjovom. Hvala vam. Hvala, a sada gospodin Javor. Hvala vam. I ja bih najprije uh, zahvalio izvjestitelju na odličnom uh, nacrtu. Jednostavno je raditi na ovakvom tekstu koji sadrži sve najvažnije e, aspekte koji bi tu trebali biti. Prije nego što uđem u detalje, htio bih nakratko naglasiti mogući cilj ovakvog izvještaja Europskog parlamenta. Pregovori i detalji će biti dogovoreni na sastanku u Parizu krajem godine. A ono što parlament može sada učiniti jest poslati vrlo snažnu poruku komisiji i e, zatražiti od pregovaračkih partnera, to jest objasniti kako parlament vidi ovaj problem i e, izložiti svoja očekivanja od konferencije u Parizu. Stoga ja smatram da je jako važno reći da je Europski parlament uvijek bio predvodnik u pitanjima klimatskih promjena među svim europskim institucijama i trebali bismo nastaviti u istom stilu. Uključujući ciljeve, brojke u izvještaj koji će poslati stvarno snažnu poruku našim pregovaračkim partnerima u komisiji i Europskoj uniji. Mislim da izvještaj sadrži jako dobre prijedloge i izvjestitelji u Sijeni su već spomenuli mm, još neke teme za koje se nadam da će biti uključene u konačni izvještaj i mislim da postoji vrlo dobra suradnja, mogu to reći, nakon prvog E, sastanka izvjestitelja u Sijeni. Tako da e, većina prijedloga izvjestitelja u Sijeni će biti prihvaćena i sa time se slažu e, politički klubovi. No, još bih htio istaknuti tri važna elementa. Prvo je pitanje ciljeva koje ćemo uključiti u ovaj izvještaj. Ono što je Europska unija sada definirala kao ciljeve, očito nije dovoljno ako želimo e, spriječiti zagrijavanje na više od 2 stupnja, 2 stupnja Celzijusa. Ako dakle želimo ispoštovati taj cilj, dakle da zagrijavanje ne ide od više, više od 2 stupnja Celzija, onda moramo imati ambicioznije e, ciljeve za Pariz i većina stranaka u INDC-u, dakle predviđenom i na nacionalnoj razini određenom doprinosu, su već objavili to u međunarodnoj zajednici. Zato smatram da je uloga parlamenta da e, podigne ambicije i Evropske unije i ostalih stranaka na konferenciji u Parizu. Zatim, jako je važno inzistirati na e, hitnoj dekarbonizaciji to je zatraženo već u rezolucijama nakon sastanaka u Oslu i u Limi, zato što moramo e, potaknuti potpuno ukidanje subvencija na fosilna goriva i tako dalje. Još jedna stvar koju bih htio spomenuti je sljedeća. Imamo problem klimatskih promjena, ali dokle mi pokušavamo riješiti problem klimatskih promjena, ne smijemo zanemariti prava autohtonih e, stanovništva u svim dijelovima svijeta. Tako da moramo sve ove aktivnosti moramo paziti da e, ove mjere ne budu kao neke nove kolonizacijske mjere. Moramo dakle provoditi mjere koje će uzeti u obzir ljudska prava, prava autohtonih, e, autohtonog stanovništva, rodnu ravnopravnost i tako dalje. Zemlje u razvoju moramo podržati u e, razvoju njihovih mjera i novih praksi i to sve naravno uz potpuno poštovanje e, ljudskih prava. I treće područje spomenuo gospodin Gerbrandi, to je financiranje to smo od uvijek znali da će to vjerojatno biti e, najživahnija rasprava u Parizu, kako to se financirati. I u tom smislu mislim da nam je potreban vjerodostojan financijski paket za razdoblje do 2020. i nakon 2020. Dakle, moramo mobilizirati financijska sredstva kako bismo potakli pokretanje mjera i u zemljama u razvoju, paziti da te mjere ne dovedu do kontraefekta i evo na kraju, samo još jednu stvar da kažem. Jučer je s nama bio um, gospodin Kanjete i imali smo vrlo uh, interesantnu raspravu o ETS sektoru i pridružujem se gospodinu Gerbrandiju. Um, dakle, Evropska unija već ima uh, sredstva za um, klimatske promjene, samo što ga ne trošimo na to prihodi iz ETS-a e i ostali prihodi bi trebali biti usmjereni u aktivnosti um, usmjerene na borbu protiv klimatskih promjena. Tako da to moramo reći u Parizu. Hvala vam sad gospodin Afronta. Hvala vam. Hvala e, i izvjestitelju. Slažem se s njim kad kaže da oko ovog dosija postoji zapravo veliko slaganje i to je jako dobro budući da je to vrlo važna tema kojom ćemo se baviti u narednih nekoliko mjeseci pred konferenciju u Parizu. Drago mi je da se svi slažemo oko napora, ideja i e, ciljeva s kojima ćemo ići u Pariz. Evo nekoliko komentara o našim amandmanima s kojima smo, o kojima smo razgovarali s ostalim izvjestiteljima u Sijeni. Mm, prvu točku je spomenuo i kolega iz zelenih. To je da je znanost nam govori da čak i ako su ambicije, napori, ciljevi koje smo definirali, mi kao Europska unija, ali srećom i ostale e, velike zemlje poput SAD-a ili Kine, dakle, te će se obveze zadržati, ali čak i ako se budu zadržale, bojim se da nećemo uspjeti zadržati cilj od 2 e, stupnja Celzijusa. Tako da naši napori jesu veliki, ali još uvijek nisu dovoljni. Tako da kada smo govorili kada je Europa krenula i ostavila druge iza sebe, Europa mora i dalje nastaviti vući u tom smjeru i služiti, poslužiti kao primjer kako bi druge zemlje i drugi kontinenti e, slijedili naš primjer i uložili više napora. Zatim sam dodao još jednu stvar koja mi se čini bitnom, a to je e, porast broja stanovništva na svjetskoj razini. O tome moramo voditi računa zato što e, rast je alarmantan. Govori se o 11 milijardi osoba 2000 i 2050 i bojim se da sve ovo što radimo neće biti dovoljno zato što ćemo imati sve veću potrebu za eh, energetskom energijom, za energijom i zbog eh, rasta stanovništva. Taj problem povezan i sa eh, klimatskim migracijama. To je također nešto o čime se ovaj izvještaj mora baviti i moramo preuzeti obveze kako bismo na neki način ublažili te fenomene i dakle velika premještanja osoba e, upravo zbog klimatskih razloga. Slažem se da slažem se s očekivanjima od konferencije u Parizu, a to je dakle financiranje svih tih aktivnosti. Dakle, najbogatije i najodgovornije zemlje moraju financijski pomoći onim zemljama koje su u razvoju. One od nas traže razvoj, a mi od njih tražimo uh, održivi razvoj. Do sada im nismo pomagali i zato smatram da e, je pošteno i pravedno da im se pomogne za njihove napore, između ostalog i zbog naših prošlih e, pogrešaka. Zatim još jedna važna točka je ulaganje u istraživanje i razvoj, u inovacije. Možda smo malo stali kad je riječ e, o obnovljivim izvorima energije i koncentrirali se na e, drugačije tehnologije, nove tehnologije koje još nisu dovoljno raširene niti se dovoljno koriste. No znamo da postoje zemlje na Bliskom istoku koje izvoze ogromne količine nafte i koje nam govore da za 20 do 50 godina kada više neće biti nafte, za nas to neće biti problem zato što ćemo e, izvoziti obnovljive tehnologije. Oni na tome rade intenzivno i zato bi Europa trebala ulagati u istraživanja i u inovaciju kako bi i ona bila predvodnik u području obnovljivih izvora energije i tih pratećih tehnologija. Zatim što se tiče ETS-a, mi smo u drugim dosjejima, uključujući onaj o energetskoj uniji, predložili E, izmjenu tog sustava zato što ETS sustav nije funkcionirao, nisu se smanjile e, emisije i nije poboljšana energetska učinkovitost. Zato bismo trebali barem proučiti neku alternativnu e, ideju jer nije stvar u tome da ako izmijenimo taj sustav da će on profunkcionirati. Očito je da nam treba nešto sasvim drugačije. I posljednja stvar, osim da definiramo privremene ciljeve oko kojih se baš ne slažemo svi, ali dakle, osim tih ciljeva, mislim da bi Europska unija i zemlje članice trebale zatražiti e, točan plan kako će se ostvariti ti ciljevi, kako bismo onda mogli mm, u određenim trenucima provesti revizije i vidjeti ide li su u pravom smjeru. Hvala vam sada gospođa Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Pozdravljam radi izvjestitelja. Puno toga je rečeno, tako da ću i istaknuti ono što će biti u mom izlaganju drugačije prethodnih. Mislim da konferencija u Parizu mora konkretno poduprijeti ove nove tehnologije sa niskom stopom oblika tako što ćemo ih identificirati i omogućiti, olakšati njihov, njihovo raširenje. Dakle, te tehnologije moraju imati ključnu ulogu te ih treba uključiti u raspravu u okviru ove velike konferencije o klimatskim promjenama. S tim u vezi predložila sam nekoliko amandmana zajedno s određenim brojem kolega kako bismo potakli investicije i sudjelovanje poduzeća u smanjenju eh, stope ugljika tako što ćemo potaknuti investicije privatnog sektora. Dakle, to mora biti stavljeno u agendu e, rješenja. I konačno Europa čin, poduzima veliki napor, s tim u vezi moramo ostati realni, pragmatični. Već smo definirali na europskoj razini cilje za 2030. Neki bi htjeli ići još dalje, predložiti cilj smanjeno od 50% emisija, ali za 2030. mislim da trebamo ostati začuvati svoju vidljivost i imati na umu poduzeća kada govorimo o ovim e, ciljevima. I uvjerena sam da je najbolji mogući način da uspijemo u Parizu, da budemo ambiciozni, to je želja svi u nas, ali i da budemo jako pragmatični. Eto, na tome sam htjela inzistirati. Thank you very much and now Mr. Nano. Hvala lijepa, a sada gospođa Tornano. Hvala predsjedniče. Zaboravili ste me, ali vam opraštam. Gospodine izvjestelju, hvala na vašem izvješću i na trudu koji ste uložili na ovome. To je jedan od velikih izazova našeg stoljeća i sam Sveti Otac je to podsjetio i to vidimo da smo suočeni sa načinom odnosa prema prirodi i načinom života. No, osobito mislim da je konferencija u Parizu više komunikacijski blef nego bilo što drugo, a ovo govorim uz dužno poštovanje prema vašem poslu, dragi kolega, no budimo E, objektivni, idemo ravno glavom u zid, kao što je to bio slučaj e, na sastanku na vrhu u Kopenhagenu 2009. godine. Ko će pratiti Europsku uniju u svom naporu da smanji e, zagađenost? Da li ćete promijeniti mišljenje Sjednjih američkih država i Kine? Bojim se da nećete. I nemojte biti u, zabludi. Ja ne želim nametati neki sporazum drugim zemljama svijeta ili ucjenjivati one koji se neće pridržavati toga. Uostalom svakako i ne raspolažemo sredstvima sve kad bismo htjeli to raditi. No prava tema, a to, je, to su amandmani koje sam e, uložila u ime mog kluba zastupnika, to je gospodarski elan i okvir koji trebamo stvoriti kako bismo e, radili na ovom pitanju. S jedne strane mislim da moramo uvidjeti neuspjeh postojećeg sustava ili barem njegovu nedostatnost. Zašto? Pa jednostavno zato što Europska unija, što je znatno smanjila svoje e, plinove, a zemlje u razvoju će jako brzo proizvoditi jednake količine ugljika kao mi, ako ne i više. Ako razmislimo malo bolje o tome svemu, vidimo da postoje dva problema. Kao prvo, te zemlje u razvoju su u uzlaznoj putanji, dakle slabo je vjerovatno da će njihove emisije smanjiti dok eh, im se raste, dok im raste gospodarstvo. S druge strane, te zemlje nisu spremne pokrenuti sustav reguliranja zagađenja kao što mi radimo, jer e, ako želite prehraniti, mislim, njima je puno važnije prehranjivati desetine milijuna osoba nego da se uspostave ograničenja emisija e, CO2. S druge strane, htjela bih dakle da se da se osvrnemo na lokalnu razinu, jer što više razmišljamo planetarno, više stvaramo planetarne probleme. Ne treba nam planetarna politika, već lokalna i kontinentalna politika. Dakle, pozdravljam prijedloge e, amandmana iz redova Pučana kada se e, radi o uvrštavanju e, enciklike Svetog Oca. To podsjeća na duhovni i moralni aspekt Europe i nadam se da će ipak Pučani zauzeti slične stavove glede drugih stvari kao što su obitelj, život ili socijalna doktrina crkve. Hvala. Thank you very much. Miss Dalli. Hvala lijepa. Gospođe Dali. Da lil kolega Žil Panjo eh, Hvala lijepa. Eh, zahvaljujem izvjestitelju na pripremi ovog izvještaja u kojem su uzeta u obzir brojna pitanja o kojima moramo voditi računa ako želimo da COP21 ne ostvari dobre rezultate. Doista se slažem e, da je ova šansa za nas e, da e, donesemo pozitivne promjene. Međutim, smatram da moramo pregovarati i ostvariti sporazum o ublažavanju klimatskih promjena. Moramo odaslati poruku svim važnim subjektima kako bismo postali niskougljično društvo u narednim godinama. Željela bih naglasak staviti na nekoliko pitanja što se tiče amandmana koje sam podnijela. Promet je drugi sektor po veličini što se tiče doprinosa emisijama stakleničkih plinova. E, stoga je potrebno provoditi mjere kako bi se smanjile emisije u ovom sektoru. Slažem se s onim što je rekao izvjestitelj. Kada je govorio o pritisku koji moramo izvršiti e, na Međunarodnu pomorsku organizaciju i kao. Osim toga moramo biti svjesni toga da postoji cijeli niz regija i zemalja koje plaćaju cijenu na emisije stakleničkih plinova. Postoji sustav trgovanja emisijama, međutim moramo raditi na sustavu koji će postati globalni sustav Ako povežemo tržište, možemo povećati učinkovitost i e, unaprijediti ambicije što se tiče suzbijanja klimatskih promjena. Osim toga, trebamo raditi na većoj razini konkurentnosti što se tiče e, vode, područja, teritorija i tu postoji negativan učinak na klimatske promjene a moramo voditi računa o poticanju rasta i o održivom razvoju. E, kolege znaju da e, ja vjerujem e, da doista i migracije i klimatske promjene mogu ići ruku pod ruku i zato moramo krenuti sa rješavanjem problema od početka. Što se tiče mjera za ublažavanje E, negativnog učinka klimatskih promjena moramo voditi računa o pomorskom sektoru kako bismo osim toga e, osigurali razvoj e, pomorstva na održiv način. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima Ivo Belet. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, neću ponavljati sve ono što je već rečeno. E, pratio sam e, izvještaj gospodina Parnjoa i u sklopu odbora Tran kao izvjestitelj u Sjeni. Nadovezao bih se na ono o čemu je govorila gospođa Florence, jedna među od najiskusnijih, e, gospodin Florence koji je jedan najiskusnijih e, ovdje što se tiče ovog područja. Mislim da trebamo otići u Pariz e, sa širokom podrškom glavnih klubova. Ne radi se samo o većini koja je potrebna za ovaj izvještaj. Moramo otići u Pariz i govoriti jednim glasom. Moramo biti jedinstveni. E, e, ne smijemo dopustiti da ljestvicu postavimo previsoko. Trebamo biti ambiciozni, međutim moramo voditi računa o rezultatima, o europskim ciljevima za 2030. Ako bismo to ostvarili, to bi bio veliki uspjeh a ako bismo postavili ljestvicu još više i izazvali otpor, to ne bi bilo dobro. Osim toga, e, u ime odbora TRAN, neke kolege su već e, o tome e, govorili i gospodin Davli, što se tiče mjera u sektoru zrakoplovstva, pomorstvu, tu postoje prijedlozi i amandmani koje je podnio odbor TRAN. Mi smo malo razradili desetu točku i ondje se nalaze neki dobri prijedlozi. E, mislim da je potrebno uzeti u obzir i prijedloge drugih e, koji se odnose na druge sektore, elektrifikaciju, skladištenje i tako dalje. E, prijedlozi odbora TRAN su po mom mišljenju kvalitetni. Mi smo dosta optimistični i računamo na to da ćete ih uzeti u obzir. Hvala. Zahvaljujem Ivo i na tome što se nas e, podsjetio na iskustvo Karl Heinza Florensa. 52 puta je predsjedavao. E, hvala. A sada gospodin Eichhout. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. E, moram priznati da ja nisam tako puno toga doživio, niti vidio tako puno predsjedništava kao Karl Heinz Florenz. To je doista veliko postignuće. No, e, što se tiče e, mišljenja odbora za promet, kao izvjestitelj mogu reći da u našim predlozima postoje neke dobre ideje koje gospodin Parnjo e, može slobodno uzeti u obzir kako bi još poboljšao izvještaj koji je već dobar. Zahvaljujem izvjestitelju na tome. Nadovezao bih se na nekoliko pitanja o kojima je bilo riječ. E, naravno, pučani govore o tome da moramo biti jedinstveni. E, međutim, onda oni izrade popis vlastitih želja i naravno kažu to treba biti naše zajedničko stajalište. To je krasna taktika. Ja bih e, to isto radio na vašem mjestu i doista svaka čast. No, moram reći da E, sadašnji cilj Europske unije temelji na jednoglasno izglasanom stajalištu vijeća, 28 država članica. Ako e, bi vijeće sada reklo da je to jedinstveno stajalište, e, ja nisam siguran da bismo na taj način zapravo postigli to da E, govorimo o jedinstvenom stajalištu svih građana. Mi znamo da je zapravo komisija već tajništvo vijeća. Moramo sada izbjeći da parlament dobije tu istu ulogu. E, moramo doći do nekih boljih pozicija. A što se tiče onog što je rekao kolega Brandi, koji je nažalost e, otišao, E, i koji je rekao da ne možemo e, prekoračiti ciljeve, da možemo prekoračiti ciljeve prije 2020. Ne znamo odakle mu to. E, podsjetio bih vas da ćemo mi ostvariti samo minus od 20% prije 2020. To zapravo nije vjerodostojna pozicija i ne možemo se time ponositi u Parizu. A imamo ogroman višak u sustavu trgovanja emisija. A komisija onda predlaže da neke nedodjeljene kvote prijeđu, iz faze 3 u fazu 4. To znači da prekoračenje prije 2020. sada koristimo kako bismo oslabili one ciljeve nakon 2020. To je tema o kojoj sada raspravljamo. Mislim da bi bilo jako dobro ako bi parlament zauzeo malo kritičniji stav i ja se doista velike slažem s predlogom izvjestitelja. Trebamo pokazati da postoje e, ljudi koji znaju što brojke znače i zato e, smatram da trebamo biti malo ambiciozniji, moramo imati ambicioznije ciljeve. Slažem se s onim što kažu pučani, trebali bismo biti jedinstveni i zato pozivam pučane da to doista učine i da se slože s ovim e, jer i to se mora raditi, morate se pomaknuti sa obje strane e, kako biste došli do jedinstvenog stajališta. I vidim kako Karl Heinz to i radi uz sve to iskustvo. No, što se tiče financijskih sredstava, mislim da je ovdje presudno da budemo sasvim konkretni što se tiče financijskih prijedloga. E, svaki put naglašavamo koliko je to važno, ali molim vas, u našem prijedlogu moramo paziti da jasno definiramo da se prihodi iz ETS-a koriste za financiranje, za borbu protiv klimatskih promjena. I kada nešto radimo što se tiče pomorstva, zrakoplovstva, e, imamo primitke da se oni doista doista koriste namjenski za suzbijanje klimatskih promjena, da uđu u fond za klimatske promjene, jer to će onda biti potrebno i bit će vjerodostojno u Parizu, gdje se nadam da ćemo nastupiti jedinstveno. Hvala. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Šujica. Najprije se želim zahvaliti gospodinu Parnjevu na jako dobrom izvješću. E, ja sam slučajno bila izvjestiteljica u ime odbora AFET za mišljenje, pa bih željela iznijeti samo nekoliko naših stajališta. Mi smo također imali nekoliko prijedloga, dobit ćete ovih dana, jučer smo imali kompromise Mislim da smo dobre kompromise usvojili. U svakom slučaju zahvaljujem na ovom poglavlju koje govori o e, klimatskoj diplomaciji. Mislim da je to vrlo važno i mi na to stavljamo naš akcent u našem mišljenju, pa vas molim da možda još uvažite neke naše prijedloge. U svakom slučaju smatramo da Europska služba za vanjske poslove treba imati važnu ulogu i naglašavam ulogu europske uloge za vanjske poslove. Ovdje više puta spominjan G7, spominjana je e, liderstvo Angele Merkel, spominjan je Sveti otac Papa, dakle sve to ulazi u ovu diplomatsku, ne klimatsku diplomaciju. Nadam se da ćete još pojačati ovo, ovo vaše poglavlje o tome. Također želim podijeliti stajalište s mojim kolegama e, koji govore da moramo ići s jednim glasom i da moramo biti jedinstveni u Parizu, ali isto tako koliko god moramo biti ambiciozni, istovremeno moramo biti i pragmatični, jer ne možemo, e, moramo zadržati konkurentnost industrije, a moramo biti, imati ambiciozne ciljeve. I to je stav koji vjerujem da ćemo na kraju svi podijeliti, jer Europa mora nastaviti e, funkcionirati. Dakle, nisam protiv ciljeva, ali sam zato da oni budu zaista uravnoteženi. E, još bi jedno područje spomenula koje nitko nije spominjao, ali bar ja nisam čula, radi se o TTIP-u. Dakle, znam da TTIP nije, ne bi trebao biti sadržan u ovom izvješću, no ipak do kraja 2015. imat ćemo duh pregovora o TTIP-u i mi smo iz, e, u našim kompromisnim amandmanima uključili da se pokušaju uključiti ono što pregovori o TTIP-u sadržavaju do tog trenutka. Mislim da i o tome treba razmisliti pa vidjet ćete u amandmanima ako vam je prihvatljivo bilo bi mi drago da to možete prihvatiti. Kad se radi o financijama i kad govorite o državama, zemljama u razvoju, mi stvarno olako govorimo o zemlji u razvoju, a tada se misli na Saudijsku Arabiju ili neke zemlje koje su također vrlo bogate. Znači trebalo bi možda tu terminologiju, slažem se s gospodinom Florencom, da bi tu terminologiju trebalo nekako izmijeniti, ali istovremeno sam zato da se novac koji se u, priskrbi od ETS-a, da se stvarno uloži u borbu protiv klimatskih promjena. Hvala vam lijepo. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada dajem riječ predstavniku komisije, gospodinu Veljemu, e, kako bi nam on iznio stajalište komisije o amandmanima. Hvala lijepa gospodine predsjedniče na tome što ste mi dali priliku da iznesemo naše komentare. E, Možemo konstatirati da postoji pozitivan zamah. E, stvari se razvijaju što se tiče priprema za Pariz i COP21. E, spomenuo bih ovdje i deklaraciju Europske unije i Kine koja je usvojena 29. lipnja. E, danas imamo još jedan primjer. Očekujemo pozitivan ishod konferencije o financiranju za razvoj. Ima još e, puno drugih e, pozitivnih događanja u razdoblju u kojem se pripremamo za Pariz. Amandmani o kojima je ovdje riječ e, također će biti korisni i pomoći da ovaj izvještaj da svoj doprinos što se tiče pozitivnog zamaha. E, naravno smatramo da je jako dobro da Europski parlament ima jasno stajalište. E, to omogućuje Europskoj uniji da bude jedinstvena u svom nastupu. E, postoji značajna konvergencija što se tiče oblikovanja izvještaja i približavanja stajališta. E, mi bismo eventualno potaknuli da se spomene jedno pitanje, odnosno da se posebno naglasi transparentnost i odgovornost e, u sklopu Pariškog sporazuma, a to je presudno e, za vjerodostojnost sporazuma, a politički se eventualno pocijenjuje. E, podsjetio bih i na izvještaj o međunarodnim sporazumima. Mislim da nije dobro to sad dovoditi u pitanje ovdje što se tiče teško ostvarenog sporazuma u kojem su definirani ciljevi za 2030. Mislim da treba izvjeći ponovno otvaranje te rasprave. E, vodimo domaće rasprave o internoj politici, ali unatoč tome u odnosu na međunarodnu zajednicu prije Pariza i u Parizu e, objavit ćemo naše ciljeve i naša postignuća uključujući i e, nacionalno definirane doprinose što je osim toga, komisija je organizirala i u suradnji sa vladom Maroka. E, spomenuo bih i neka pitanja koja su ispuštena u nacrtu izvještaja, možda zbog e, ograničene duljine ili drugih pitanja. Podržavamo amandmane koji se odnose na rezultate G7, e, rezultata iz Lime, Pariza, klimatska diplomacija, međunarodna tržišta ugljika i druga pitanja. Nekoliko riječi o financiranju. E, mislim da je ovdje iznimno važno e, izgraditi vjerodostojnost i povjerenje među državama članicama i u odnosu na Europsku uniju u Parizu. Što se tiče klimatskog financiranja, E, to dolazi iz europskog proračuna e, u sklopu e, takozvanog mainstreaming pristupa. Klimatsko financiranje tjesno je povezano sa razvojnim financiranjem. Ta dva aspekta su dvije strane iste medalje. Što se tiče europskog proračuna, važno je veću, veći naglasak staviti na financiranje mjera prilagodbe i osim toga potrebno je veću pozornost posvetiti osjetljivim područjima i e, zemljama. E, važno je razviti i financijske instrumente koji će pomoći veće korištenje privatnog kapitala. Vidimo da postoje e, pozitivne naznake što se tiče širenja broja donatora E, vidimo da se sve više e, razvija suradnja na jugu, cijeli niz zemalja u razvoju e, dao je barem simbolične doprinose u klimatski fond. Smatramo da je to vrlo dobar i pozitivan znak. Hvala lijepa. Zahvaljujem. A sada zaključujem raspravu i na kraju dajem riječ izvjestitelju. Izvolite. Najprej hvala predsjedniče, bit ću jako kratak. Hvala svima koji se javili za riječ predstavniku e, Europske komisije. Hvala što ste bili tako ljubazni prema ovom izvješću koje sam sastavio. Naravno, kao što ste jedni i drugi rekli, smatram također da je to dobar temelj. A istovremeno mislim da postoji nužnost da ostvarimo određeni broj kompromisa, ovdje mislim na ciljeve, kako bismo mogli ne samo biti vjerodostojni, već i homogeni Dakle, u lov se ide u čoporu, ko što se kaže često. I, dakle, mimo te vjerodostojnosti i homogenosti, moramo omogućiti da sve europske institucije, dakle vijeće, komisija, a i mi, parlament, da budemo složni, da nastupamo zajedno, jedinstveno u ovoj konferenciji u Parizu u prosincu. Dakle, moramo naći tu ravnotežu između zajedništva i homogenosti kako bismo bili jači i u tom smislu će ići kompromis na kojima ćemo raditi na narednim sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni. Zahvaljujem se također izvjestiteljima iz drugih odbora koji također rade na ovom pitanju, bilo da se radi, dakle koji izrađuju mišljenje, bilo da se radi o ITRE, u Tranu, DEVE i naravno odbor AFET. Dakle, svi izvjestelji za mišljenje sudjelovat će u radu i bit će pozvani da sudjeluju 9. rujna na sljedećem sastanku, zatim 14. rujna na trećem sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni. To mi se čini važnim za reći. Dakle, da budemo kratki. Teme kojima ćemo se baviti na ta dva sastanka omogućit će nam, vjerujem da imamo između 15 i 20 kompromisnih amandmana. Kao prvo ko će sticati dakle, za, zahtjeva eh, od 7. i 8 prošlog mjeseca o, sastanku, o zaključcima G7, o dekarbonizaciji, zatim drugo napredak o borbi protiv klimatskih promjena, zatim e, mjere kako bi se smanjila velika razlika između znanstvenih analiza i preuzetih obveza e, dionika za razdoblje do 2020. Zatim ratifikacija bez čekanja e, ovog drugog za drugo razdoblje preuzetih obveza iz protokola u Kyotu, zatim borba protiv klimatskih promjena, reguliranje pomorskih i zrakoplovnih emisija do 2016. Zatim usvajanje programa, vjerodoslovnog programa kredita za eh, punjenje fonda za zaštitu klime, zatim diplomatski odnosi eh, prema trećim zemljama, i evo kad pročitamo ovih 230 amandmana, ovo je sve prva serija, prvi niz kompromisa koje ćemo, vjerujem, moći lako ostvariti. Zatim tu je i drugi niz kompromisa do kojeg bih volio da dođe. Naravno tu se radi prvenstveno o određivanju ciljeva svjetskog, svjetskih emisija, odnosno ograničenja emisija na svjetskoj razini do 2030 Nadam se da ćemo doći do toga. Zatim smanjenje tih e, stakleničkih plinova do 2030. i do 2050. Mislim da ćemo uspjeti ostvariti tu neki sporazum. Apsolutna revizija e, ovog postupka smanjenja emisija stakleničkih plinova svaki pet godina. Dakle, da to ne bude 10 ili 20 godina, već 5 godina. Zatim priprema finanskog paketa do e, konferencije u Parizu, zatim nužnost da se promoviraju inovativni izvori financija kako bi se borilo protiv klimatskih promjena. Naravno, e, saslušao sam sve što je rekao ponovno e, Karl-Heinz Lorenz, potpuno se slažem s tim, Mislim da imamo zajednički cilj, dakle uspostava poreza na financijske transakcije, ali vidimo da se i tu radi o prijedlogu o kojeg nismo jedinstveni. To bi danas mogao više predstavljati problem nego dodanu vrijednost. Dakle, prepreku. Dakle, morat ćemo analizirati amandmane koji se toga tiču. Naravno, neki govore o inicijativi o porezu na e, sagorjevanje fosilnih e, goriva. Zašto da ne? Evo, raspravit ćemo e, o tome na jednom od brojnih sastanaka izvjestelja u Sjeni da, mislim da je nužno da omogućimo da dođe do, e, da se iznesu prijedlozi glede financiranja, prijedlozi koji će biti inovativni, koji će omogućiti da se koriste javna sredstva, a istovremeno mislim da je nužno predložiti amandmane, odnosno mogućnosti da se uzme u razmatranje nužnost posezanja za privatnim investicijama naravno da se ne sputava dobro odvijanje, e, dakle, dobro funkcioniranje poduzeća, industrije, koje su također nositelji novih tehnologija i na temelju koji će otvarati nova radna mjesta u narednim godinama. Eto, toliko od mene u ovom završnom izlaganju, predsjedniče. Hvala lijepa. Podsjetio bih na dnevni red. 22. rujna ćemo glasovati na odboru, a na plenarnom zasjedanju u listopadu 13. ili 14. listopada. Nemamo više niti jednu točku na dnevnom redu. Želim vam e, ugodan godišnji odmor i dobar tek ako imate vremena za ručak. Hvala.